morning. Dobro jutro. Pozdrav svim kolegama, dobrodošli na sastanak odbora Regi. Želim pozdraviti gospođu Korinu Kretu, kandidatkinju za povjerenicu za regionalnu politiku i također želim pozdraviti gospodina Mihajla Devrona, predsjednika odbora Regija također i kolege iz Europske komisije i vijeća. Ovaj sastanak se prenosi streamingom putem interneta, tako da ga mogu pratiti i građani koji se nalaze izvan Brisela, sada uživo ili kasnije, budući da će snimka biti dostupna na stranici parlamenta. Smjernice za odobrenje povjerenice su iznesene u dodatku 16. poslovnika u kojem stoji da parlament ocjenjuje kandidatkinju za povjerenicu ili povjerenika na temelju općih znanja, zalaganja za Europu i osobne neovisnosti. Također se ocjenjuje poznavanje njihovog portfelja i komunikacijske vještine. Kandidatkinja za povjerenicu je već odgovorila na pripremni upitnik i njezini odgovori u pisanom obliku su podeljeni članovima odbora na svim jezicima. Želim sada objasniti kako će teći današnje saslušanje. Na početku povjerenica će iznijeti uvodnu izjavu u trajanju do 15 minuta. Zatim ćemo imati vremena za 45 pitanja od članova odbora na koje ćemo zamoliti povjerenicu da odgovori prema načelu pitanje odgovor pitanje odgovor. Započet ćemo sa krugom pitanja voditelja sedam političkih e, odnosno, klubova zastupnika u parlamentu i svatko ima pravo na pitanje, jedno pitanje u trajanju jedne minute, za odgovor imamo dvije minute i još pod pitanje u trajanju jedne minute i odgovor jedne minute. Zatim ćemo imati drugi krug e, pitanja sa razmenama od tri minute, zatim Dakle, jedna minuta za pitanje i dvije minute za odgovor. Zatim ću dati riječ gospodinu Lebronu, predsjedniku odbora regija koji će također dati jednu kratku izjavu i na kraju gospođa Kretu kandidatkinja za povjerenicu za regionalnu politiku će imati mogućnost dati zaključnu izjavu o trajanju od pet minuta. Podjela vremena za riječi je učinjena prema Dontovoj metodi i također redoslijed su odlučili klubovi zastupnika pitanja nisu podijeljena u skupine po temama i također moram naglasiti da je od posebne je važnosti da se svi drže predviđenog vremena za pitanja i odgovore. Ako to ne bude slučaj, onda ćemo ostati bez dovoljno vremena, što će značiti da neki neće moći uzeti riječ. Kao i na plenarnoj sjednici imat ćete sad koji će odbrojavati vrijeme riječi. Imamo prijevođenje na 23 jezika, tako da se svi koji uzmu riječ mogu služiti vlastitim jezikom, ali vas molim da ne govorite prebrzo. Evo, nadam se da je postupak jasan i ovime otvaram raspravu. Dajemo odmah riječ kandidatkinji za povjerenicu za uvodno izlaganje koje treba trajati do 15 minuta, nakon čega će uslijediti pitanje i odgovori. Izvolite, gospođo Kretu, imate riječ. Honorable members of the European Parliament, dear colleagues. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, drago mi je što sam kandidatkinja za povjerenicu za regionalnu politiku i ovdje danas tražim vašu potporu. Znam kako je važnu ulogu ovaj odbor odigrao u procesu pregovora za zakonodavni okvir i želim zahvaliti svima vama i svim izvjestiteljima na vašem eh, zaista zajedničkom doprinosu. Nakon intenzivnih pregovora sada imamo zakonodavni paket za kohezijsku politiku. Također znam e, da ovaj odbor uključuje nove članove koji imaju ogromno iskustvo s terena i sigurna sam da će ti novi članovi odbora dati svoj doprinos našem radu u nadolazećim godinama. Također želim zahvaliti povjereniku Hanu koji je usko surađivao s ovim odborom na reformi politike. Kao što svi znamo, regionalna politika je praktični izraz solidarnosti europskog modela socijalnog tržišta i to je jedinstveni model europskih integracija i danas kada nastojimo izaći iz krize regionalna politika je ključna za europski proračun i za podržavanje ulaganja u realno gospodarstvo. Također, ovo je mogućnost da jasno pokažemo da koristi integracija trebaju uživati i istok i zapad i e, jug i sjever kako bismo nastojali ostvariti konkurentno gospodarstvo za sve državljane. Zato će regionalna politika dati ogroman doprinos paketu predsjednika Junckera za rast i razvoj, zatim za ulaganja u stvarno gospodarstvo, zahvaljujući svojoj sposobnosti da iskoristi privatne resurse i također zahvaljujući uključenju i e, lokalnih partnera, e, vlasti i civilnih organizacija. Ova politika će biti središnja za podizanje ciljeva komisije u područjima poput poduzetništva, digitalnog jedinstvenog tržišta, Europske energetske unije, zatim po pitanju ciljeva klimatskih promjena, transeuropskih mreža i socijalne inkluzije. No to će postići na način koji je prilagođen okolnostima na regionalnoj i lokalnoj razini Dakle, bilo da se radilo o nekim od naših glavnih e, gradova ili od najperifernijih regija. Također, trebam naglasiti važnost regionalne politike i njezinu sposobnost da angažira regionalne i e, lokalne subjekte i u Europi moram podsjetiti da imamo više od 270 regija i više od 500 državljana. Ova politika ne traži posebne instrumente za potporu iz proračuna, nije nešto što se oslanja na dobrotvornom prijenosu sredstava od bogatih ka siromašnima. Ja sam uvjerena ako budemo ulagali u regije, u stvarno gospodarstvo i u ljude, pomažući im da ostvare potpuni gospodarski potencijal, time ćemo jačati europsko gospodarstvo, a ovo je Unija upravo gdje je cjelina veća od zbroja pojedinačnih dijelova. Evo, dozvolite mi da iznesem svoje prioritete koje sam izvojala kao kandidatkinja za povjerenicu. Moj prvi prioritet danas je da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristimo regionalni potencijal u ostvarenju rasta i zapošljavanja. To su ciljevi kojima je komisija pridonijela doista mnogo i to utvrđuje politiku ulaganja kao jednu od stupova gospodarskog upravljanja. Također, ova politika želi postići rezultate jer je ključna za izlaz iz krize Europske unije. Zbog toga moramo ispregovarati visoko kvalitetne operativne programe za sljedećih sedam godina i trebamo pretočiti dobre namjere iz sporazuma o partnerstvu u operativnu stvarnost koja će postići kvalitativni skok za korist svih građana, njihove kvalitete života, nezaposlenih ljudi i onih teritorija u Uniji koji e, su u opasnosti od raspadanja. Dozvolite mi da jasno kažem da smatram e, da kvalitativno programiranje ne smijemo ugroziti. Kako bismo se suočili sa ovim ciljevima, ja ću se pobrinuti da svi elementi koji su sadržani u novom zakonodavnom okviru budu doista i provedeni. Dakle, stavit ćemo snažni naglasak na uspješnost, što će osigurati također da nove odredbe o uvjetovanosti kad se tiče isplate fondova budu ispoštovane i to u skladu sa postizanjem europskih prioriteta i u skladu sa okvirom za gospodarsko e, upravljanje i sa snažnim naglaskom na e, teritorije. Drugim riječima, tamo gdje nema dovoljno javnih sredstava, jednadžba je jednostavna. Bolji programi znače više rasta i više radnih mjesta. Naglasit ću da to namjeravamo ostvariti u stvarnoj i uskoj suradnji sa kolegama koji su nadležni za sektorske politike, resorne politike u e, komisiji, u sektoru za energiju i također zahvaljujući međuresornom djelovanju. Također e, želim vam zahvaliti na vašoj potpori u prenošenju poruke zemljama članicama da novo programsko razdoblje 2014-2020 ne može biti bez as usual. Pred nama je jedinstvena prilika i trebamo iskoristiti što više možemo svaki euro u proračunu. Doista čvrsto vjerujem da svi mi imamo ista prava i iste obveze. Kada je riječ o obvezama, smatram da su glavni korisnici ovih politika obvezni svim poreznim obveznicima u Europskoj uniji iskoristiti što bolje sredstva koja primaju zahvaljujući ovom zalaganju za solidarnost. To je doista velika prilika i zahvaljujući tome moramo pokazati naše zalaganje za Europu i za građane time što ćemo ostvariti konkretne rezultate. Kao što sam rekla prije, zajedno smo jači. Kada je riječ o regulativi, pozdravljam priliku što se nalazimo ovdje u regionalnom odboru, jer će ćemo sljedeće godine razmatrati izvješće o ishodu e, ovogodišnjih pregovora. Drugo, institucionalni kapaciteti i dobro upravljanje su u korijenu svakog uspjeha u postizanju razvoja. Ja sam uvjerena da je to važnije od novca i da je to preduvjet za uspjeh naše politike. Trebamo izgraditi visoko kvalitetnu javnu upravu, javne uprave, naročito u manje razvijenim zemljama članicama. To će biti moj stalni prioritet, ubrzati provedbu sadašnjeg procesa, izgraditi dovoljnu potporu za institucionalne kapacitete novim programima i također podržavati zemlje članice u tom procesu u sljedećem razdoblju. Učinkovita gospodarska strategija također zahtjeva snažna javno-privatna partnerstva uz zajedničku viziju i dogovorene ciljeve. Na kraju trebaju nam visoko kvalitetna partnerstva koja će igrati svoju ulogu i u svjetlu programa. U Europi možemo mnogo naučiti od dobrih praksi koje razvijaju regije i gradovi, lokalne vlasti i nevladine organizacije. Ja namjeravam u potpunosti iskoristiti sve prilike koje nam nude pilot projekti kako bismo promicali i eksperimentiranje i stjecanje novih iskustava. Mm, Brine me činjenica što ne koristimo uvijek mogućnost da pojednostavnimo stvari korisnicima ovih politika. Moramo učiniti više kako bismo osušnili ona mala i srednja poduzeća koja imaju nedoumice u svezi s ovom politikom zato jer smatraju da su neki postupci previše dugotrajni ili previše birokratizirani. U tom smislu ovaj novi regulatorni okvir daje velike mogućnosti pružanja potpore korisnicama i ja ću usko surađivati sa zemljama članicama kako bih osigurala da se to iskoristi i istraži. Politika sinergije e, prima trećinu sredstava iz europskih proračuna i ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da se na odgovarajući način upravlja tim sredstvima u skladu sa financijskim uredbama i sa načelima zdravog financijskog upravljanja. Ja ću pokazati nultu toleranciju prema prijevarama, no istovremeno želim da se stavi naglasak na uspješnoj uspješnosti politike i na rezultatima iste. Usko ću surađivati s ovom odborom kako bismo razmotrili ova pitanja i rezultate politike i kako bismo iste bolje priopćili građanima zato jer smatram da mi nismo uvijek uspjevali priopćiti građanima što uspijevamo učiniti. Također rasprava o ovoj novoj politici će se uklopiti u novi proračunski okvir za razdoblje iza 2020. Sada bih eh, htjela se uključiti u širu raspravu o tome i također eh, uključiti od samoga početka Europski parlament kao što je predsjednik Juncker izjavio u smjernicama za buduću komisiju Revizija višegodišnjeg financijskog okvira treba se iskoristiti kako bi se proračun preusmjerio prema rastu zapošljavanju i konkurentnosti. U tom smislu želim vas uvjeriti da želim ostvariti otvoren i konkretan politički dijalog o svim pitanjima koje su u mome resoru u skladu sa načelima dobrog upravljanja. Smatram da je odnos između Europske komisije i Europski parlament, Europskog parlamenta nešto što se treba temeljiti na povjerenju, uvažavanju i na zajedničkim ciljevima rada u korist građana. Zbog toga želimo surađivati s vama kako bismo uspješno ostvarili naše zajedničke europske ciljeve. Hvala vam lijepa i sada sam spremna za našu razmjenu pitanja i odgovora u nastojanjima, naravno zajedničkima, da ostvarimo ovu politiku. Hvala vam. Thank Hvala vam, gospođo Krecu. Sada krećemo s našim prvim krugom postavljena pitanja. Gospodin Van Nistelro, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Kretu. Dobrodošli u ime članova iz redova IPP-a u ovom odboru. Dobro došli u svijet kohezije i regionalnog razvoja. To je jedan nov svijet za vas. Upravo smo donijeli nove propise. Imamo 325 milijardi eura za ulaganje. Upravo ste to spomenuli prije koji trenutak. Dakle, to je dobro, ali ima jedna loša vijest. Ima razlika između ulaganja dakle između sredstva za plaćanje i sredstva za obveze. To dovodi do poteškoća sa likvidnošću za stvarne projekte, za korisnike diljem Europske unije. Iznos koji se prošle godine nakupio bilo je 23,4 milijardi eura za kohezijsku politiku i vjerojatno je umeđuvremenu još i naraslo. Kako povjernica misli riješiti taj problem kao članica Europske komisije. Korisnici vam moraju moći vjerovati, moraju imati povjerenje u Europsku uniju i učiniti da će ispuniti svoje obveze. To se tiče moralnih standarda Europske unije. Hvala vam. Hvala vam. Želim vam čestitati na svemu što ste postigli. Vi ste već toliko dugo član ovog odbora i imate toliko važan doprinos koji ste dali. I imate pravo, ovo je vrlo teška situacija koja nas se veoma tiče, jer kao što ste već e, rekli, to je dovelo već do poteškoća na razini korisnika. Imamo tih 23,4 milijardi eura e, neisplaćenih e, sredstava za plaćanje do kraja ove godine ako me potvrdite, ja ću raditi isto tako i u okviru proračunskih ograničenja koje, koje su uspostavili Europski parlament i Europsko vijeće, no mogu vas uvjeriti da ću zastupati rješenje ovog problema pred kolegijom, jer mislim da ne smijemo imati samo projekte dobre kvalitete, već isto tako i ozbiljne angažmane da ćemo financirati ta ulaganja. I stoga ću surađivati sa povjerenikom za proračun, s onima koji su zaduženi za ovo pitanje, ali svačam da bi se moglo naći rješenje u tome i ako se za 2014. godinu dopusti Europskoj komisiji da izradi nacrt izmjenjenog proračuna, isto tako i za 2015. godinu također. Mislim da treba zaustaviti ovaj učinak lavine neisplaćenih računa i treba naći hitne mjere, hitna rješenja, zdrava rješenja kako bismo spriječili na kašenje u plaćanju, to sve bi išlo na korist eh, samih korisnika i provedbu programa. No kao prvo ću reći mojim kolegama da ne možemo ugroziti sve, sva ulaganja za inovacije, za energiju, pa isto tako i za obrazovanje i borbe protiv siromaštva i socijalnog isključenja. Vrlo je važno djelovati tu na području proračuna i naći sredstva za račune koje još nismo stigli platiti. Hvala lijepa. Drago mi je što ste svjesni tog ključnog problema s kojima ćete biti suočeni u idućih nekoliko godina. Govorili ste o efektu lavine i da ste toga svjesni. Isto tako biste ovaj odbor redovito trebali o tome izvještavati. Mi želimo imati postupak prilagodbe. E, od e, glavne uprave regio smo u prošlosti dobili prekasno i premalo informacija, nismo imali pravu raspravu. To želimo promijeniti, inače vam ne možemo pomoći u okviru vašeg rada i ne možemo ispuniti naše vlastite zadaće. Možete li dakle biti kristalno jasni i reći da ćete dati ovom odboru sve potrebne informacije. Možete isto tako možete li isto tako jasno reći da ćete doći u naš odbor kako biste raspravili o tome, kako bi se nešto promijenilo. Ne radi se samo o tome da odbor za proračun govori o našim postignućima. Naši građani, naši birači su, na primjer, mene izravno pitali o onome što radimo. Dakle, možete li se izjasniti? Članovi ovog doma i zastupnici već znaju da sam s druge strane stola je govorila i ono što sada govorim. Dakle, ne mogu se preko noći promijeniti. Mislim da je ovaj slučaj važnosti imati tu važnu razmjenu informacija i naći na zajednički način rješenje. Jer kao što sam rekla, ovaj problem se ne tiče samo regionalne i socijalne strane proračuna. To dovodi do mnogo problema na terenu. Iskreno, ja ne mogu razumjeti kako možemo zatražiti od država članica da isplaćuju okviru od 60 ili 90 dana svoje obveze, a mi ne ispunjavamo naše obveze. To je nešto veoma važno i to ću morati spomenuti u okviru kolegija povjenika. Hvala. Hvala gospođo Krecu. Sada je sljedeći govornik Andreja Kocelino. Izvolite. Hvala. Gospođo Kreto, dobrodošli i želim vam uspješan rad i u svoje vlastito ime i u ime kolega iz našeg kluba zastupnika. Mi, e, Korina, ovdje sam. Znamo koliko si ustrajna. Želim ti ukazati na jedan problem koji se pojavljuje iz prvih sporazuma o partnerstvu između komisije i zemalja članica, odnosno opet se gradovi smatraju samo krajnjim korisnicima, a ne sudionicima u programiranju i također tijelima koja bolje pridonose razradi kohezijske politike na terenu. Hoće li u sljedećih nekoliko mjeseci komisija intervenirati po tom pitanju kako bi s jedne strane ukazala na pojednostavljenje upravljanja u ovim sektorima, odnosno hoćemo li skrenuti zemljama članicama više pozornost na gradove kao e, glavnu ulogu, igrače glavne uloge u programiranju sljedećih nekoliko godina i hoće li komisija intervenirati izravno kako bi ostvarila dobre, kvalitetne programe i kako bi omogućila gradovima da vode glavnu riječ u raspolaganju europskim resursima za kohezijsku politiku? Hvala. Gospođa Krec, izvolite. Hvala vam lijepa. Želim srdačno zahvaliti gospodinu Kocolino to je bivši kolega iz Kluba zastupnika socijaldemokrata. Ja vam srdečno zahvaljujem jer znam da se vi snažno zalažete za poticanje i ulogu gradova i mislim da je to doista jedno pitanje koje se, kojemu se moramo posvetiti jer gradovi su dio regija i u gradovima živi 70% europskog stanovništva. Naravno da ćemo promotriti kako je stanje sa provedbe načela partnerstva. Jer sa novom, novim regulativnim okvirom je situacija takva, vi ste to isto tako usvojili ovdje, da se svaki program mora izraditi u jednom zajedničkom postupku. E, tu imamo dakle podjelu lokalnih, nacionalnih i europskih službi. Naravno uključeno je to, u to i civilno društvo i nevladine udruge. Ja iz raspravom u odboru vrlo dobro znam da to načelo nismo usvojili samo zato kako bismo imali lijepo načelo na papiru. Ne, radi se o tome da želimo osigurati da oni koji sudjeluju u tom postupku kako bi bili e, primatelji tih ulaganja i to mogli iskoristiti da i oni budu sastavni dio u postupku donošenja odluka. Što se tiče samog postupka, znate da sada imamo nove važne korake sa novom uredbom. Kao prvo imamo zajedničke propise, imamo mogućnosti pojednostavljenja. Može se iskoristiti ono što se zove elektroničkom kohezijom, ali isto tako bih sljedeće spomenula. Postoje pravila koje trebamo pojednostaviti na razini, država članica. Postoje određeni programi u državama članicama za koje je potrebno 40 potpisa kako bi oče dobili odobrenje za ulaganje. To nije nešto što traži europsko zakonodavstvo. I u tom smislu mislim da tu moramo naći ravnotežu između pojednostavljenja i kontrole u okviru europskog proračuna. Prije sam to već i spomenula u mom uvodnom izlaganju. Tu ne bismo smjeli ni pošto popustiti, trebali bismo biti strogi što se tiče redovitosti i e, urednosti rashoda. Hvala. Hvala, imate riječ za dopunsko pitanje. E, hvala, gospođo povjerenice. Evo, mogli bismo se ovdje zajednički obvezati, odnosno u sljedećih nekoliko mjeseci, kako se bude pokretala rasprava sa e, zemljama članicama, provjeriti kako je napredovanje partnerskih sporazuma i vidjeti li su u skladu sa ciljevima koje smo si zadali i možda onda razmotriti to ponovno u odboru i vidjeti kako je provedbeno stanje sporazuma o partnerstvu. Gospođa Kretu, ja ću uvijek vrlo rado doći ovdje u odbor za regionalni razvoj. Partnerski sporazumi su sada zaključeni, to je 16 od njih e, su zaključeni, ali ako sam dobro razumjela, povjerenik Han ima namjeru sve partnerske sporazume zaključiti do kraja listopada. To znači da će to zatim biti naša zadaća i da ćemo zatim početi sa raspravom o operativnim programima, a oni zatim doista u praksi provedu ono što je određeno u partnerskim sporazumima. Hvala lijepa. Hvala lijepa, sada predajem riječ gospodinu Tomašu Porebi, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih postaviti pitanje u ime kluba zastupnika ECR-a. Kao prvo bih vas pitao koje je vaše mišljenje što se tiče mogućnosti uspostavljena makroekonomske strategije za Karpatsku regiju, za Karpatsku planinsku regiju, jednu od, jednu od najsiromašnijih regija unutar Europske unije. Mislite li da Karpatska regija zahtjeva jedan poseban dosje unutar programa Europske unije i hoćete li promicati tu ideju kao nova povjerenica? Makroregije su teritorijalni instrument. Taj instrument se je pokazao učinkovitim. Znamo da trenutno imamo dvije makroregije koje su uspješne koje vrlo dobro funkcioniraju. Dakle, imamo Baltičko more i Dunavsku makroregiju. A sada počinjemo isto tako sa Jadransko-Jonskom makroregijom. Dakle, da, makroregija na području Karpata. Tu mogu reći da, da, da ću se za to zalagati, da mi je to doista važno i mi smo i sastavni dio te regije. No, vi isto tako znate da se kod načela makroregija prije svega radi o inicijativi država članica. I s tim u vezi, naravno, cijenim taj, e, taj koncept makroregija, to je nešto što mobilizira države članice, to su države članice koje su suočene sa istim izazovima, koje surađuju, koje imaju dijalog, koje iskazuju političku volju. No, znate, Isto tako, zasigurno da postoji pravilo da imamo dakle već postojeće zakonodavstvo, imamo određene strukture i kad se radi o makroregijima, mislim da države članice na najvišoj razini moraju sami dati taj prijedlog um, i predstaviti ga Europskoj komisiji. S druge strane, Europska komisija bi trebala posredovati u tom postupku olakšati taj postupak državama članicama i mislim da se tu ne radi samo o području Jadrana, Karpata, Baltičkog mora, Dunava. Radi se o tome da ako lokalni partneri i lokalne vlasti ne sudjeluju u unutar te strukture makroregije da onda nećemo imati nikakav napredak. Što znači da treba naglasiti da ćemo putem tih makroregija moći ostvariti dodatnu vrijednost. To se do sad uvijek pokazalo vrlo uspješno, imamo dobre rezultate i važno je da se te države članice potrude zajedno kako bi našli najbolja rješenja kada su suočeni sa zajedničkim izazovama i onda je zatim to isto tako i dio e, odgovornosti koja je na, na tim državama članicama. Dakle da, ja sam za to da se uvede e, što veći broj makroregija jer to mobilizira kako lokalne vlasti, tako same države članice, tako i komisiju koja će zatim pružati odgovarajuću podršku prema zadanim pravilima. Hvala, zamolit ću vas da se pridržavate vremena. Dodatno pitanje, izvolite. Jedno kratko dodatno pitanje. Ja bih rado znao vaše mišljenje vezano uz to koja bi rješenja trebalo provesti unutar Europske unije kako bismo minimalizirali razlike što se tiče razvoja regija. Kako ćete zajamčiti da se bolje kapitalizira potencijal naših regija, da se taj kapital iskoristi kako bi se ostvario gospodarski rast i nova radna mjesta što je jedna od najvažnijih stvari unutar regionalne politike. Hvala, izvolite gospođo. Hvala vam. Što se tiče gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika, dakako da je glavni cilj kohezijske politike ublažiti te razlike, a u praksi je situacija takva da smo obvezani dati naš doprinos zajedno sa državama članicama. Moramo smanjiti te razlike. Upravo i u onim državama članicama i u onim regijima koji su najslabije razvijene. One su te koje dobivaju 80% financijskih sredstava od Europske komisije. I zbog toga sam već u mom uvodnom izlaganju naglasila da one zemlje koje primaju toliko veliki udio naših fondova, to su najslabije razvijene regije i e, prekogranične regije. Mislim da te regije zapravo trebaju napraviti najveće napore. Vi ste to već i napomenuli, kohezijska politika i e, njene rezultate, oni ih mogu ojačati, kako bi se postigla bolja kvaliteta života ljudi. Svaka regija mora pokušati na najbolji mogući način iskoristiti sredstva koje su joj dodijeljena. Radi se o harmoničnom razvoju diljem Europske unije, a to je nešto što svi želimo postići. Utoliko smatram da je to i naša zadaća da se tu primjenjuju stroga pravila i mislim da nas ova nova uredba upravo je obvezuje na to da se usredotočimo na prioritete, da ostvarimo što bolje rezultate i da iskoristimo i već financijska sredstva koja nam stoje na raspolaganju. Države članice moraju znati da postoje sve te mogućnosti koje im nude, nudi ovaj novi regulatorni okvir. A one isto tako trebaju još i napraviti veće napore. Radi se o gesti solidarnosti u vremenu krize. Najbogatije države članice moraju napraviti tu gestu solidarnosti i mislim da je iznimno važno da imamo tu solidarnost na razini cijele Europske unije. Hvala vam, gospođo Krecu, da vas eh, da vam pripomijenem da imate samo jednu minutu za odgovor na popratno pitanje. Sada predem reći gospodinu Jakovčiću. Hvala. Srdačna dobrodošlica u ime članova klubova zastupnika ALDE, ali mislim da mogu reći u ime svih članova našeg odbora. Imam dva pitanja za početak. Za budućnost kohezijske politike nakon 2020. godine iznimno je važno smanjiti stopu greške kako ne bi došlo do danih rezova u proračunu. Koje biste mjere mogli uvesti kako biste potaknuli države članice da iskoriste bolje svoje ovlasti kontrole upravljanja. Više od 50% imamo stopu pogreške koju je izrazio revizorski sud koji se tiče na službe i tijela unutar država članica i koje ćete politike potaknuti kada se radi o provisu kohezijske politike u okviru Europske strategije za Jadansko i Jonsku strategiju i e, poštujući isto tako i proširenje na države jugoistočne Europe. Hvala. Imate jednu minutu za odgovor. U mom uvodnom izlaganju sam već naznačila da ćemo imati ovakvu procjenu o e, učinku i da će to zatim biti temelj za pregovor za razdoblje nakon 2020. godine. I bit će mi vrlo drago uključiti u taj postupak i Europski parlament. I to već od samog početka, jer ćemo tu govorite o tome kako možemo još poboljšati naš regulatorni okvir i to moramo pravovremeno započeti, pa i što se tiče proračuna nakon 2020. godine. Mislim da to sve naravno mora uslijediti nakon precizne analize koju ćemo provesti, nadam se zajedno. Što se tiče učinaka koje nove mjere koje smo usvojili u našim uredbama, dakle što se tiče ex ante uvjetovanosti, kriterija, kriterija za partnerske sporazume, svata načela koja imamo za korištenje financijskih sredstava, teritorijalnih sredstava, u jednom trenutku ćemo moći provesti takvu analizu i zatim možemo vidjeti kako možemo nastaviti s tim, kako možemo postići još i više. Strategija nakon 2020. godine bi u tom smislu trebala biti usmjerena na stvaranje novih radnih mjesta i na gospodarski rast. S druge strane, mislim, ja sam isto tako, ja dolazim iz te regije, razumijem vaše pitanje što se tiče potencijala regija u Europi i mogućnosti Šteta je što postoji ta politička opcija da u idućih pet godina nećemo imati danih proširenja. No mislim da je u ovom kontekstu vrlo važno da iskoristimo mogućnost da barem podržavamo te zemlje, da ih podržavamo u daljem razvoju. Imamo doista države koje, imaju jasan cilj da pristupe Europskoj uniji i mislim da tu regionalna politika može učiniti pozitivan e, učinak, e, pa i što se tiče politike proširenja, pomicanju granica i mislim da u tom smislu trebamo pokušati podržati te države kako bi one zatim e, možda bile u stanju pristupiti Europsku uniji 2019. godine. Hvala. Dodatno pitanje, da, slažem se s vama da moramo kombinirati politiku IPO i kohezijsku politiku sve što može pomoći u istočnoj Europi u daljnjoj stabilizaciji te regije. No imamo još jedno dodatno pitanje. Hoćete li vršiti više revizorskih eh, analiza kako bi se provjerili veću učinkovitost i eh, vrijednost za novac kohezijske politike. Kako će Europska komisija izraditi svoje vlastite revizije eh, za vršenje kontrole? Hvala vam, imate jednu minutu za odgovor. Hvala. Te provjere su iznimno važne jer, već sam to i spomenula, svaki euro iz novog europskog proračuna mora se iskoristiti na učinkovit način. Ali ne samo to, ne. Moramo doista pokušati i mm, maksimizirati taj učinak e, u svrhu poticanja gospodarstva. I mislim da trenutno postoje mnoge kontrole koje se provode i naravno sigurno znate da svaka država članica mora izdavati određene jamstva na početku svake kalendarske godine. Ali isto tako je situacija da svaki put kada dođe do nekih slučajeva kršenja, onda postoje druge službe koje tu vrše kontrolu, pa i službe Europske komisije koje, koje se aktiviraju i koje provode kontrolu kada se radi o svemu što se tiče korištenja novaca iz europskog proračuna. I znate su tako da kada postoje teški slučajevi e, i kada postoje opravdane sumnje da se onda zatim aktivira i OLAF. Dakle, da, sad sam se sjetila, nisam vam odgovorila na stopu greške e, pri korištenju e, fondova, to ću pokušati vam izložiti kasnije. Hvala lijepa, gospodin Omarije. Hvala lijepa. Poštovana gospođo Kretu, u ime kluba zastupnika GUE NGL želim vam izraziti dobrodošlicu. Pitanje 23 milijarde smo već spomenuli, neću se vraćati na to. Iako je to pitanje koje nas jako zaokuplja, budući da to smanjuje samu vjerodostojnost regionalne politike i institucija Europske unije. No možda još i gore od toga, činjenica da, kao što znate, neke države članice čekaju ponovnu diskusiju o o ovim e, propisima. Moje pitanje je jednostavno, možemo li dobiti vaš angažman kako bismo već od sutra počeli raditi zajedno kako bismo izbjegli scenarij da se regionalna politika dovede u pitanje. Znate isto tako da se regionalna pitanja regionalna politika sada razmatra i nakon 2020. godine i mene zanima koje ćete konkretne mjere poduzeti kako bi se spriječile daljne prijevare vezano s korištenje e, fondova. Hvala, imate minutu za odgovor. Hvala vam lijepa. otvoreno rečeno, mislila sam da ćete postaviti neko pitanje o, o regijama koje su najviše izolirane. Pročitala sam vaše izvješće, znam da se tu mnogo zalažete. Naravno, to je isto tako prioritet, ali eto da sad odgovorim na vaše pitanje. Mislim da ne smijemo dovesti u pitanje ove fondove koje sada imamo. Zadali smo okvir o kojem smo pregovarali. Imali smo i tu odluku koju su donijeli zajedno Europski parlament i, i vijeće Europske unije. I mislim da se sada moramo svako podržavati onoga što smo ispregovarali unutar regulatornog okvira. No naravno da će naša borba mora morati biti zajednička što se tiče borbe protiv smanjenja sredstava u europskom proračunu. To možete računati na mene. I eh, gospodin Van Nistelor je to već isto tako spomenuo. Ja sam se pokušala pripremiti na ovo saslušanje i naravno da ću se pokušati založiti za to da se vidi koliko je regionalna politika važna za razvoj samih regija, ali isto tako znamo da ovdje postoji mnogo kritičara koji dovode u pitanje regionalnu politiku, koji pokušavaju smanjiti sredstva koja su na raspolaganju za razvoj regija. To će biti naša zajednička borba i dopustite mi da apeliram i na vas, da budete moji saveznici. Znam da će me Europski parlament po ovom pitanju podržati i naravno da ako to znam mogu onda potpuno drugačije nastupiti i mogu doista tražiti da se poštuje zakonodavstvo, budući da su to zakonodavstvo usvojili Europski parlament i vijeće. I mislim da bismo tu trebali zajedno pokušati postići rezultate i pokazati da je to jedina politika Europske unije gdje imamo ulaganja koja donose vrlo konkretne rezultate i da to čini veliku razliku u životu zajednice regija. Hvala. Dodatno pitanje. Pitanje o ultraperifernim regijama će pristići sada. Kao što znate, ja dolazim iz jedne takve regije, iz regije koja je definirana u članku 349 u ugovorima. Taj članak s tim u vezi bih htio pitati koje su inicijative koje biste vi poduzeli kako bi se taj članak u potpunosti iskoristio u svim politikama Europske unije i prije svega kako ćete to zastupati pred kolegijem poveljnika. Znate isto tako da je naš Europski parlament početkom ove godine usvojilo jedno izvješće na vlastitu inicijativu što se tiče e, regija na najudaljenijim područjima Europske unije i što ćete iz tog izvješća možda uzeti u obzir, što mislite možda ostvariti. Hvala vam, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Da, ultraperiferne regije, oni, one imaju posebni status i naravno da se bore sa posebnim izazovima, mislim, zbog njihove, njihovog geografskog položaja, oni su jako udaljene, ali pripadaju teritoriju Europske unije i naravno da se njima trebamo posebno posvetiti. Naravno, trebamo u tom smislu i doista poštivati ovaj članak koji nam stoji na raspolaganju kako bismo pružili podršku tim regijama. Kao europska povjerenica ću biti naravno europska povjerenica za sve europske regije, ali istodobno smatram da bi regije koje su najslabije razvijene i one regije kojima su ta sredstva najviše potrebna, da, njih, da njih treba staviti poseban naglasak. U tom smislu predlažem da odem u te regije, da vidim koji su to problemi s kojima su suočeni, jer to su regije koje predstavljaju jednu posebnu vrijednost za Europsku uniju. To su i naša vrata kao statku svijeta i mislim da je iznimno bitno da se pobrinemo da Europska unija raste kao cjelina, napredu kao cjelina i ako iznesete neki konkretni prijedlog, onda mislim da bi bilo dobro o tome porazgovarati sa gospodinom Katajnenom, koji će biti zadužen za gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta, te isto tako i sa Jean-Claude Junckerom i sa trima državama članicama, dakle Portugalom, Francuskom i Španjolskom, čije su te regije koje su e, najviše udaljene od kontinenta Europske unije i sa dakle, predstavnicama tih regija kako bismo našli najbolji mogući pristup e, za to područje. Dakle, bitno je da se tu zajedno konzultiramo i isto tako vi dobro znate kakve probleme imaju te regije. I stoga moramo pokušati iskoristiti sve mogućnosti koje imamo kako bismo tu dalje napredovali sukladno strategiji Europske unije za te ultraperiferne regije. Tu se naravno radi isto tako i o integraciji tih regija. Hvala lijepa. Sada predam riječ gospođi Vani. Dobro jutro, gospođa Kretu, u ime Kluba zastupnika zelenih. Važnost uloga gradova u kohezijskoj politici, o tome smo već nešto rekli. Gradove nisu samo pokretači za rast, već imaju i posebnu odgovornost što se tiče pružanja sigurnosti cijeloj regiji, to jest što se tiče provedbe ciljeva Europa 2020. Gradovi su sada posebno suočeni sa smanjenjem e, e, financijskih sredstava za ulaganje, na primjer kada se radi o klimatskim promjenama, o iskorjenjivanju sromaštva, dakle u mnogim tim sektorima smo imali rezove u proteklih nekoliko godina kako bi e, se borili protiv krize. A mene zanima koju će konkretnu ulogu kohezijska politika imati u tome da gradovi ne samo strukturno nego i financijski gledano ostaju sposobni djelovati kako bi mogli pružati te važne usluge. Hvala lijepa. Dvije minute za odgovor. Hvala. Ja smatram da su gradovi prirodni partneri za regionalni razvoj, budući da na njih otpada 75% stanovništva Europske unije. Kao što ste sami rekli, to je mjesto gdje se stvaraju nove prilike za razvoj. Međutim, građani se suočavaju i sa bitno većim izazovima u nekim područjima kao što je socijalna isključenost, Treba stvari nazvati svojim imenom, treba promicati socijalnu uključenost, a to će biti jedna od 11 prioritetnih tema nove komisije i naše reformirane politike. U tom kontekstu imamo i konkretne primjere uspjeha, možda ih ne predstavljamo uvijek na najbolji način Europska unija se ne bavi samo gospodarskim rastom i zapošljavanjem, nego se također trudi da određene kategorije stanovnika ne ostanu po strani, tako da se provode neke mjere u području socijalnog stanovanja to je jedan od konkretnih načina primjene regionalne politike, tako se Evropska unija može približiti građanima. Prema našim procjenama 5,2 milijarde eura bit će dodijeljeno za stambeno zbrinjavanje i za ostale mjere koje se odnose na socijalnu isključenost kao što je pristup zdravstvenoj skrbi, zatim postoje i socijalna ulaganja, Obnovili smo neke socijalne stanove, također smo također su dobili priključak električne energije. Bitno je da ta kategorija građana dobije mogućnost za bolji život. Imamo na desetke tisuća građana u razdoblju od 2000 u prošlom razdoblju su te osobe dobile sredstva od Europske unije. Sljedeće pitanje. Hvala na odgovoru. Sami ste spomenuli važnu ulogu javnih službi, ali isto tako i usluga koje daju gradovi i općine. Bijela knjiga Europske komisije spominje javne usluge i ulogu dakle u pristupu tim javnim uslugama. I to je ova dimenzija koja mi nedostaje u šestom izvješću o koheziji. Ne govori se o javnim uslugama. Tijekom posljednjih godina bilo je mnogo napora u svrhu liberalizacije usluga, čak je bilo i pritiska u smislu privatizacije. I to je išlo to je bilo u suprotnosti sa željom javnih e, službi. Dakle, govorimo o vodoopskrbi, obrazovanju, kako možete jamčiti da neće biti dodatnih mjera u tom pravcu i da će država i javne vlasti nastaviti imati važnu ulogu u tom kontekstu. Hvala. Kao što sam rekla, Javni servis ima ključnu ulogu i to spada u vrijednosti Europske unije. U ostalom javne usluge se spominju i u povelje o temeljnim pravima. Dakle, usluge od općeg interesa promiču i teritorijalnu i socijalnu koheziju i morali bismo imati velikodušniju politiku kada je riječ o tom tipu usluga kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena skrb, zatim vrtići, socijalna pomoć, kulturne usluge i stambeno zbrinjavanje kao što ste sami spomenuli. Građani moraju moći imati pristup toj vrsti usluga od općeg interesa. Osim toga, na taj način se može povećati atraktivnost Europske unije. Trebalo bi potaknuti države članice da sufinanciraju tu vrstu usluga, posebno kada je riječ o prometnom povezivanju. Kao što ste rekli, riječ je isto tako i o pročišćavanju voda i uklanjanju otpada i tu bi se države članice trebale snažnije angažirati. Gospođa Damato. Dobar dan. Prelazim na pitanje. Ugradnja kohezijske politike u takozvanu makroekonomsku uvjetovanost e, nije neproblematična. Zapravo postoji suprotnost između kohezijske politike i pravila o gospodarskom upravljanju. Današnja gospodarska politika Europske unije zanemaruje činjenice da deset e, zemalja članica zapravo kohezijska politika predstavlja 50% javnih ulaganja i strukturni fondovi predstavljaju više od 50% javnih ulaganja. Zanemaruje se činjenica da su fondovi pridonijeli država ulaganja i u javni i u privatni sektor, kao što i sama studija opće uprave regiji i potvrđuje. Kao što ste i sami rekli, u nekim zemljama članicama imamo regije koje se nose sa velikim gospodarskim i socijalnim izazovima, ali ovaj način djelovanja, ovaj top-down pristup dovodi u pitanje samo kohezijsku politiku u vašem opisu posla stoji da će komisija osigurati svu moguću sinergiju između naših fondova i globalnog gospodarskog upravljanja. Kako mislite ostvariti taj cilj istovremeno osiguravajući da regije ne plate cijenu nedostataka u gospodarskoj e, politici, makroekonomskoj politici zemalja članica? Hvala, imate dvije minute za odgovor. Hvala. Kao što ste rekli, nalazimo se pred nekim poteškoćama. Neke države članice nisu uspjele apsorbirati 50% sredstava u razdoblju od 2007. do 2014. Posljednje godine došlo je do poboljšanja situacije Komisija bi trebala pomoći državama članicama da povećaju upravnu sposobnost. Kao što sam rekla, ovo je pitanje bitno važnije od samog financiranja, od samih sredstava koje im dajemo na raspolaganje. Naime, vrlo često greške proizlaze iz činjenice da ne postoji dostatna upravna sposobnost u državama članicama, trebali bismo pojednostavniti propise. Na taj način bismo dobili konkretne rezultate. Možemo koncentrirati sredstva na prioritete u području rasta i to će nam omogućiti da dođe do promjena. Znam da dolazite iz Sicilije, to je područje koje je mnogo propatilo mi želimo pomoći takvim regijama. Postoje neki uvjeti, dakle postoji makroekonomska uvjetovanost, to je usvojio Europski parlament zajedno s vijećem. Naime, mi smo izvukli lekcije iz gospodarske krize. Moraju postojati kriteriji kao osnova za zdravo financiranje. U protivnom, se sredstva ne troše na ispravan način. Dakle, ti makroekonomski uvjeti koji mogu dovesti do obustave isplate predstavljaju jednu mjeru koja se koristi u iznimnim situacijama. Dakle, državu članicu se najprije upozori e, da mora provesti strukturne reforme u određenim fazama. Nažalost, nemam vremena za detaljniji odgovor. Imam još jedno pitanje koje se odnosi na gospodarski sektor, odnosno korištenje regionalnog BDP-a. Regionalni BDP je ključni pokazatelj za određivanje prihvatljivosti u kohezijskoj politici i također e, njezne uloge u sufinanciranju regija koje su u tranziciji. To se čini pogrešno. Zapravo jedna politika koja želi ostvariti kohezijsku politiku koristi zapravo jedan gospodarski pokazatelj kao što je BDP i zapravo je to je neprikladno. Kako bismo bolje koristili strukturne fondove, trebamo imati više mm, teritorijalnih kriterija i također koristiti se e, novim statistikama i priznati posebnosti posebnih teritorija. Kao povjerenica za regionalnu politiku, hoćete li poduzeti reviziju metodologije izdvajanja sredstava za kohezijsku politiku kako bi se fondovi raspodijelili u skladu sa ciljevima same politike umjesto da se koristi BDP kao jedini kriterij?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 Dakle, BDP po glavi stanovnika, to je jedini kriterij koji je jednoglasno prihvaćen. Mi dajemo značajna financijska sredstva regijama, čiji je BDP po glavi stanovnika niži od 75% europskog prosjeka. Možemo koristiti i neke druge kriterije, no to bi trebalo utvrditi zajedničkom odlukom. Ni komisija, ni parlament ne mogu sami donijeti odluku o tome. O, vodit će se rasprava i s vijećem o tim kriterijima. Financijska sredstva moraju se usmjeravati na stvarne potrebe stanovništva. I tu je bitno načelo partnerstva koje bi nam trebalo pomoći kako bismo dali doprinost udrugama iz civilnog društva, lokalnim organizacijama i to bi nam trebalo pomoći da se ide u pravcu zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva. Načelo partnerstva treba se provoditi na odgovarajući način. Naravno, postoje različite tradicije u državama članicama. U nekim državama članicama je sustav centraliziran, u drugima je decentraliziran. Zato trebamo povest, provesti dijalog kako bismo došli do zajedničkih odluka. Nova uredba bi se trebala provoditi u svim državama članicama, u svim regijama, kako bi svi mogli reagirati i ispuniti ciljeve regija i građana koji u njima žive. Sada ćemo prijeći na sljedeći krug pitanja. Podsjećam sve zastupnike da imamo tri minute za svako pitanje, jednu minutu za pitanje i dvije minute za odgovor. Već kasnimo deset minuta u odnosu na raspored. Dajem riječ kolegi Dojču. Hvala. Gospođo Kretum, zanima me sljedeće. Kada je riječ o razdoblju 2006. E, godine i kada govorimo o razdoblju od 2007. do 2013. godine, vaš prethodnik, kolega Han, je rekao da se nada da će do kraja godine komisija odobriti stotinjak operativnih programa. Trenutno je stopa niža Imamo 164 operativnih plana, planova koje države članice planiraju, samo dio je usvojen. Namjeravate li ubrzati postupak donošenja, odnosno usvajanja tih planova u komisiji? Znamo da e, imamo manjak od više od 23 milijarde eura za isplate koje se odnose na prethodno razdoblje. Ako se produži računovodstveno razdoblje, to bi smanjilo pritisak. Pitanje je sljedeće, ukoliko se produži rok, a to je učinjeno u prethodnom razdoblju, dakle trebalo bi produžiti rok za ovo razdoblje od 2007. do 2013. Hvala, imate dvije minute za odgovor. Hvala. Poznato mi je da se traži da se produži rok kada je riječ o razdoblju za programiranje nakon 2014. Međutim, trebali bismo se koncentrirati na one države članice koje nisu potrošile sva sredstva koja su im bila na raspolaganju u razdoblju od 2007. do 2013. Neke države članice imaju još 50% sredstava i trebamo im pomoći da, e, da iznađu modalitete kako bi mogli potrošiti ta sredstva. Smatram da ne bi trebalo žrtvovati programe zbog e, toga da se poveća stopa iskoristivosti fondova. Programi su bitni ako otvaraju nova radna mjesta i ako odgovaraju na konkretne potrebe građana. Iskreno ću vam reći, pomalo me brine ta praznina. Nije se vodilo računa o kvaliteti samo kako bi se što bržom dinamikom potrošila javna sredstva javna sredstva moraju dati konkretne rezultate za građane. Razmotrit ćemo mogućnosti zajedno s vijećem. Talijansko predsjedništvo je predalo zahtjev da se produže rokovi za programiranje, no moramo pronaći način da na učinkovit način potrošimo raspoložive resurse što se tiče trenutnog programskog razdoblja. Također se trebamo pobrinuti da operativni programi budu provedeni što je brže moguće u sljedećem razdoblju do 2020. Gospodin Von. Dobro jutro, gospođo Kretu. Europski parlament je dao potporu uključivanju novih mehanizama kao što je lokalni razvoj e, pod vodstvom zajednice, zajednički programi, integrirano teritorijalna ulaganja, kako bi se potaknuo pristup od ozdo prema gore za programe koje se financiraju iz kohezijskih fondova. Prvo pitanje, hoćete li vi poduzeti mjere kako bi se izvršila evaluacija novih mehanizama? Drugo pitanje, hoćete li vi provesti analizu partnerstva partnerskih sporazuma država članica i vidjeti jesu li oni sastavljeni u dogovoru s ostalim dionicima. Hvala, imate dva, dvije minute za odgovor. Hvala. Kao što vam je poznato, kada je riječ o regionalnoj politici, teritorijalna dimenzija je najvažnija, mnogo više nego u ostalim politikama Europske unije. I drago mi je da je donesen novi teritorijalni instrument, dakle to je plan za ulaganja i lokalni razvoj, to je u nadležnosti lokalnih vlasti. To je bitno kako bi se prenijele ovlasti na lokalnu razinu. Također se radi o tome da se prenesu odgovornosti na lokalnu razinu, te da se ulaganja ostvaruju na razini koja je bliže građanima. U pregovoru partnerskih sporazuma treba uzeti u obzir optimizaciju korištenja tih instrumenata poštujući načelo subsidijarnosti. Međutim, bitno je reći da postoji više razinsko upravljanje i to je tema o kojoj se često govorilo, o kojoj ste vi često govorili, to je još jedna sastavnica važeće uredbe i to bi trebalo olakšati donošenje odluka. Države članice moraju biti svjesne koja je težina novih propisa, a komisija će se posebno koncentrirati na provedbu instrumenata. Dobit ćete informacije o napretku kada je riječ o korištenju tih instrumenata u državama članicama. Sljedeće riječ ima gospodin Počak. Gospođo Kretu, lokalni razvoj omogućuje da se uključe lokalni akteri kao što su poduzetnici, općine ili građani. Na taj način se može raditi na razvoju regije. Od 2014. do 2020. to je nešto što je sastavni dio Fonda za regionalni razvoj i koristit će se također i u Europskom socijalnom fondu i u Europskom pomorskom i ribarstvenom fondu. Još uvijek postoje nedoumice o tome hoće li ta metoda donijeti rezultate. Smatrate li da se ta metoda koristila u 100% iznosu, dakle da li je iskorišten sav potencijal ili se može još poboljšati njezina uporaba. Hvala na pitanju. Kao što sam rekla, taj e, instrument CLLD vrlo je važan i smatram da može omogućiti promicanje suradnje na lokalnoj razini i može potaknuti uključivanje civilnog društva i tijela lokalne samouprave u razvoju gradova i regija. Ta ideja proizlazi iz ruralne politike lider smo koristili tijekom 20 godina i to je dalo vrlo zanimljive rezultate. Riječ je o jednom instrumentu zahvaljujući kojem bi kohezijska politika trebala pomoći lokalnoj zajednici da se uključi. To je ključni aspekt potreban za razvoj, posebno u seoskim područjima i ultraperifernim područjima koje su manje razvijena. Treba odgovoriti na temeljne potrebe i morali bismo također izvršiti ocjenu načina na koji će države članice moći koristiti spomenuti instrument. Nadalje je bitno spomenuti lokalne pokrete koji bi trebali omogućiti svim lokalnim akterima da sudjeluju u instrumentu. Trebalo bi ohrabriti lokalne partnere, uključujući poduzetnike, da se uključe u te napore za poticanje razvoja zahvaljujući subsidijarnosti. Eh, Dear Korina, Gospodin Stinaru draga Korina, uvaženi kolege, ne moram isticati koliko sam ponosan da mogu sudjelovati na ovom saslušanju kao Rumunj. E, kohezijski fond ima veliki iznos, između 10 i 26 milijardi eura i to u instrumentu za interkonekciju u Europi. To je u strukturnim fondovima. Kako ne bi došlo do problema s korištenjem fondova vezano uz tu omotnicu i kako bi se zamčilo da upravljanje bude u Briselu, a ne u regijama, donesena je odluka. I ovaj odbor je išao u tom smislu, u tom pravcu uspjeli smo da povjerenik zadrži nacionalne omotnice do 2016. godine. I sada se vraćam na pitanje. Koje bi mjere trebalo poduzeti u komisiji državama članicama kako bi države članice koje imaju poteškoće mogle u cijelosti iskoristiti fondove temeljem ovog mehanizma za interkonekciju, a kako bi se mogli financirati kvalitetni projekti. Dacim vojem Hvala gospodine Bošinaru na pitanju i ja vam čestitam na suradnji i sudjelovanju u ovom instrumentu za povezivanje Europe, tom mehanizmu kojem ste vi mnogo pridonijeli u proteklih nekoliko godina. Ovaj instrument je značajan zato jer predstavlja izravnu vezu između transporta i energetike, odnosno ispunjava one rupe koje su postojale u operativnim programima. Kao što ste sami rekli, kohezijski fond će igrati značajnu ulogu u prebacivanju sredstava u instrument za povezivanje u Europskoj uniji, naročito na područje prometnog povezivanja. U okviru ove sadašnje komisije moja će zadaća biti usko surađivati sa e, glavnom upravom za prometno povezivanje kako bi pomogli zemljama članicama da predstave kvalitetne projekte, važne projekte do kraja 2016. godine jer ćemo inače izgubiti ta sredstva. Dakle, želim poticati zemlje članice da iskoriste sve instrumente, naročito sustav ulaganja koji omogućuje pružanje tehničke pomoći za izradu velikih projekata infrastrukturnih projekata. Naročito Projekti e, iz područja energetike su od velikog značaja za naš u Europi i zbog toga trebaju biti ugrađeni u sveobuhvatni strateški plan. Dakle, naša je zadaća osigurati da iako imamo ograničena sredstva da odabrani projekti budu doista projekti koji će ostvariti konkretne rezultate, opipljive rezultate i koji će popuniti nedostatke koji postoje na nacionalnoj razini u smislu transporta. Gospodin Winkler, hvala. Gospođo kandidatkinja za, povjerenice, za povjerenicu, e, dozvolite mi da e, vam zahvalim na najavljenoj namjeri da usko surađujete sa ovim odborom i da ga redovno izvještavate. I to je prirodno za nekoga koji je proveo osam godina u Europskom parlamentu, no osiguravam da e, nećemo zaboraviti to vaše zalaganje. Jedan od prioriteta europskih pučana u ovom odboru je integrirani pristup i kao što znate imamo imamo e, zajedničke odredbe za novo programsko razdoblje koje uvode zajednički sateški okvir i također smjernice za e, zajednički usklađeni teritorijalni razvoj uz pomoć kohezijskih fondova. U partnerskim sporazumima predviđen je integrirani pristup u dijelu koji nije obuhvaćen odlukama komisije i ako se, ako se ne zadovolje određeni kriteriji. I želim vas pitati kakav će biti vaš pristup kao povjerenice poticanju učinkovite primjene takvog pristupa teritorijalnom razvoju. Hvala. Imate dvije minute za odgovor. Hvala, gospodine Winkler. Kao što sam e, prije spomenula, a to ste i sami rekli, ovo je prirodno pitanje. Kako naći najboljeg partnera? Ja znam da članovi ovog odbora raspolažu velikim iskustvom u regionalnom razvoju i ne samo u tome. Mislim da bismo e, zajedno mogli organizirati razinu mišljenja i međusobno se savjetovati u nadolazećem razdoblju. Vaše konkretno pitanje, odnosno e, pitanje razvoja integriranog e, teritorijalnog razvoja i također pristupa istove, pa s time u vezi moram reći da naravno teritorijalni razvoj ima učinak i na druge sektore, na inovacije, na istraživanja, na energetiku, na e, razvoj e, digitalnog sektora. Tako da je e, važna međuresorna suradnja i važna je suradnja sa svim dijelovima drugih europskih politika kako bismo doista osigurali sinergiju i u najboljoj mogućoj mjeri iskoristili učinke kohezije. To ste i sami rekli. Mora postojati veza između svih naših politika. Ja kao europska povjerenica morat ću surađivati sa drugim povjerenicima, naročito sa potpredsjednikom zaduženim za gospodarski rast i zapošljavanje, ali isto tako i sa povjerenikom za proračun i onim koji se bavi socijalnim pitanjima. To mora biti timski rad, timski napor koji će nam omogućiti da ostvarimo naše zajedničke ciljeve, a to je provedba programa koji je gospodin Juncker predstavio Europskom parlamentu. Sada ima riječ e, gospodin Van Miltenborg. Postavit ću pitanje na nizozemskom. Gospođo povjerenice, već smo više puta spomenuli ulogu gradova koja je svakako od ogromne važnosti kao što ste i sami rekli. Više od 30% građana sada žive u gradovima, do 2050. to će biti 80% i zato gradovi imaju važnu ulogu u gospodarskom rastu, u borbi protiv socijalnog isključenja, u um, stvaranju radnih mjesta, također imaju i važnu ulogu kada je riječ o doprinosu Europi i Europskoj strategiji za 2020. godinu. Moje pitanje je sljedeće. Slažete li se da Europska unija treba zajednički integrirano pristup u e, urbanoj politici i treba li to ugraditi u jednu trajnu strategiju? I drugo pitanje je koje će instrumente u tom smislu razraditi? I htio bih čuti koja je vaša vizija o tome kako bismo ostvarili interese gradova u e, regionalnoj politici i kako bismo gradili njihove potrebe u tu istu politiku. Hvala, imate dvije minute za odgovor. Hvala, ispričavam se, ali želim provjeriti jesam li dobro shvatila vaše pitanje. Vi ste govorili o e, strategijama za urbana područja. Da? U redu. E, hvala vam i ispričavam se malo sam propustila prvi dio vašeg izlaganja. Ja sam rekla da za mene gradovi imaju važnu ulogu jer kao na povjerenica za regionalnu politiku sam vrlo zainteresirana za to. Govorimo i o teritorijalnom i urbanom i regionalnom razvoju, ali zapravo u mojem naslovu stoji samo regionalna politika. No, možda bismo u, mogućnosti, u budućnosti trebali uskladiti i moje ovlasti i naziv sa e, čitavim područjem djelovanja, inače se stječe dojam da se povjerenik zapravo bavi drugim pitanjima. Naravno, da se kao povjerenici bavimo regijama i to znači i urbanim područjima. Dakle, mislim da bismo trebali ispraviti naziv ove funkcije. No, istina je, mi pridajemo veliku važnost e, urbanim mrežama. Imamo primjere pilot projekata koji su bili provedeni u ovom području i koji su dali izvrsne rezultate. Tu mislim na jednom projektu u Leipzigu urbanog razvoja ili na projekt u Malagi za povijesne centre gradova i također u Češkoj, u Brnu je u tijeku jedan važan pilot projekt, ali ja ću poticati sve zemlje članice da dokažu dobru praksu. S druge strane, razmotreno su upravo piloti projekti koji će se provoditi u urbanim područjima. I drago mi je da ste u tom smislu postavili to pitanje. Dakle, sljedeći korak nakon e, ovoga saslušanja bit će vidjeti što možemo učiniti u ovom pravcu. Moramo naravno voditi računa o gradovima i treba vidjeti što smatra odbor regija i kako, kakvim iskustvom oni raspolažu i što će nam savjetovati u smislu danjih koraka. I naravno treba ćemo usvojiti odgovarajuće zakonodavstvo uz poštivanje načela subsidijarnosti. Ispričavam se što sam malo oduljela s odgovorom. Gospođa Brajso ima riječ. Hvala. E, draga Korin, e, želim ti još jednom i u moje ime poželjeti sve najbolje i e, znaj da je i uspjeh naš. U svom izlaganju pred Europskim parlamentom predsjednik Juncker je govorio o trogodišnjem planu za rast i zapošljavanje vrijednom 300 milijardi eura i to je rekao da su dodatna sredstva, ne njegova. Dakle, kako se ova sredstva mogu ugraditi u kohezijsku politiku i koju će ulogu imati gradovi i regije o kojima smo toliko govorili u ovoj strategiji i s obzirom da uredba o strukturnim fondovima i o svim investicijskim fondovima e, Europske unije je već usvojena, kako mislite da će ova nova sredstva moći se ugraditi u već postojeće politike kako bismo ojačali naše djelovanje u sljedećem programskom razdoblju? Dvije minute za odgovor. E, hvala lijepa na e, lijepim željama i želim e, vama zahvaliti na svemu onome što ste učinili na području regionalne politike. Istina da postoji taj program koji je predstavio predsjednik Juncker i taj je program vrlo ambiciozan. Uvjerena sam da kohezijska politika sa ukupnim udjelom od jedne trećine u europskom proračunu će moći dati značajan doprinos ostvarenju tih ciljeva koje smo si zadali u smislu gospodarskog rasta i zapošljavanja. Postoji ta uredba i imamo dovoljno manevarskog prostora unutar te uredbe kako bismo iznašli načine ostvarivanja ovog programa predsjednika Junkera koji je vrlo ambiciozan. Predsjednik Juncker je rekao da moramo izvojiti još više dodatnih sredstava, pronaći još sredstava i privatnih sredstava i zato trebamo izmijeniti i jezik kojim se služimo kako bi omogućili sudjelovanje i poduzetnicima koji su spremni sudjelovati u ovim naporima. Možda bismo trebali bolje iskoristiti i financijska sredstva i instrumente kojima raspolažemo kako bismo ostvarili učinak poluge financijskih instrumenata. Naša namjera nije samo ostvariti jednu općenitu inovaciju, nego doista e, iskoristiti što bolje tih 100 milijardi eura u sljedećih 7 e, godina. Tu mislim na e, energetsku učinkovitost na mala i srednja poduzeća, recimo na poticanje malih i srednjih poduzeća i to mora biti temeljni kriterij neophodan e, kriterij za ostvarenje naših ciljeva. Naravno, tu imamo i drugih tehničkih pitanja, ali e, to su prioriteti u redu. Sljedeći ima riječ gospodin Fito. U redu, hvala. Nadovezat ću se na ono što je rekla gospođa Brajso i e, malo ću precizirati to pitanje. Neki od nas, među kojima sam ja, e, zapravo smatraju da e, da sredstva su doista e, dodatna. Imamo nedoumice s time u vezi i kako ćete osigurati da da sredstva budu izuzeta od opasnosti da se koriste već predviđena sredstva u kohezijskoj politici. Odnosno, objasnit ću, jesu li to doista dodatna sredstva ili Postoji li možda opasnost e, u sljedećih nekoliko mjeseci da saznamo da se zapravo da su zapravo ta sredstva ista sredstva iz kohezijske politike koja se koriste na drugi način uz mogućnost da onda da se uz primjenu nekadivne nepovoljne prakse onda opravdavaju i e, druge namjene tih sredstava. Da, kao što sam govorila, mislim da možemo u potpunosti iskoristiti mogućnosti koju nam e, nude propisi za e, ta sredstva. Sada ne znam e, koja će koji će biti udio kohezijske politike i na koji način ćemo izvršiti ovo obećanje gospodina Junkera o 300 milijardi dodatnih sredstava. No ja vam mogu obećati da ćemo doista izvoli zapaziti na privatna ulaganja i tu se nadovezujem na već dane odgovore još jedno možemo učiniti, a to je poticati zemlje članice da e, uključe i privatna sredstva u dio e, sufinanciranja koje izlazi iz njihovih blagajni. I također mislim da ćemo morati pregovarati o vrlo kvalitetnim operativnim programima kako bi se naša ulaganja više usmjerila u ona područja koja pokazuju vrijednost u smislu konkurentnosti. Tu sam spomenula neke primjere, odnosno procjene koje smo izvršili za ulaganja u sektor inovacija. To je recimo naš doprinos ambicioznim projektima ili tu ću spomenuti i određene strategije za inteligentan razvoj i promidžbu u skladu sa preporukama koje dobivamo od zemalja članica. To su operativni programi i ako su oni dobro ispregovarani i ako se usredotočuju na e, privlačenje, na apsorpciju sredstava i na konkurentnost, onda će pridonijeti stvaranju novih radnih mjesta i stvoriti taj učinak poluge i pokrenuti nova ulaganja. Mislim da je to put kojim moramo okrenuti. Ono što mi možemo učiniti kako bismo izvršili obećanje koje je dao gospodin Juncker. Hvala, gospodin Nikosa, nema riječ. Hvala vam lijepa. Mm, dobrodošli, povjerenice. Sjeverna Irska je imala velike koristi od regionalne potpore Europske unije u nizu godina i Europska unija je podržala Sjevernu Irsku i drugim sredstvima 2007. Predsjednik Barroso je pokrenuo posebnu radnu skupinu kako bi povezao Sjevernu Irsku sa ostatkom Europe. E, zahvaljujući mreži kontakata i također glavnim ravnateljima mi smo uspjeli poticati i rast i stvaranje radnih mjesta. Budući da je ta radna skupina upravo u vašoj glavnoj upravi. Možete li mi osigurati da će ta radna skupina nastaviti s radom ako budete postavljeni za povjerenicu? I drugo, kako mislite da je uloga te radne skupine u poticanju gospodarskog rasta i zapošljavanja u toj regiji i što bi e, zastupnici iz te regije mogli učiniti kako bi e, podržali te napore i osim toga e, na koji način ćete nam pomoći da unaprijedimo situaciju u Sjevernoj Irsku? Imate dvije minute za odgovor. Hvala. E, ova radna skupina za Sjevernu Irsku je doista obavila sjajan posao zato jer je uspjela ubrzati proces e, pomirenja u Sjevernoj Irskoj. E, koliko znam, ova će radna skupina nastaviti postojati. I ja ću se svakako pozabaviti tim pitanjem. U svim regijama Europske unije mora e, postojati međusobno e, razumijevanje i treba postojati ozračje međusobnog e, pomirenja i razumijevanja. Dakle, mi moramo omogućiti upravo takve uvjete kako bismo stvorili potrebne preduvjete za razvoj. Način na koji ćemo postupati će također učvrstiti stabilizaciju regije, stabilnost te regije u socijalnom smislu, ozračje mira i e, međusobnog razumijevanja, što će pripomoći također i gospodarskom razvoju. Dakle, e, radna skupina za Sjevernu Irsku, ali i e, druge skupine koje djeluju na ovom području, mislim tu na e, radnu skupinu za e, tursko-ciparsku zajednicu, recimo, su tijela koja potiču dijalog između uključenih strana i stvaraju preduvjete za gospodarski razvoj na taj način. Nadamo se da će te skupine nastaviti sa svojim radom. To je jedna posebnost Europske unije i ja ću naravno posvetiti su um, moguću pažnju radu ovih radnih skupina. Hvala. Sljedeća ima riječ eh, gospođa Mihels. Hvala lijepa gospođo Kretu. I s moje strane vam želim izraziti dobrošicu u našem odboru. Želim vas priopitati što se tiče korištenja makroekonomske uvjetovanosti. Vi ste s pravom naglasili da nemate namjeru s tim instrumentom uskratiti državama članicama odobrene, fin, odobrena financijska sredstva. Kako mislite spriječiti da države članice pri reprogramiranju na nacionalnoj razini uzimaju u obzir potrebe regija, to jest kako mislite uključiti lokalne i općinske razine na daljnjem razvoju europske politike u idućih sedam godina ili mislite prepustiti to državama članicama? Thank you. Um, așa cum spuneam mai devreme, condiționalitatea macroeconomică este... Kao što sam rekla na početku, makroekonomska uvjetovanost je mjera koja postoji tek od nedavno. Ja sam dobro upoznata sa tijekom cijele rasprave o tome i znam da su se mnogi među vama oprali u usvajanju makroekonomskih uvjetovanosti. No, kao što sam spomenula prije, ta se mjera nametnula kao nužnost jer je proizišla i situacija koju smo proživjeli jer smo uvidjeli da su uložena određena sredstva, a pri tome da se nije poštivalo određene zadane uvjete. Europsku komisiju ne treba smatrati žandarom koji nameće nešto zemljama članicama, nego sredstvom za pomoć zemljama članicama. Ako se ne poštuju ovi kriteriji, nije moguć gospodarski razvoj. Dakle, treba uvidjeti da se ove mjere primjenjuju u korist europskih građana. Svaki puta kada se pojavi neki e, problem, kada dođe do ukidanja isplate fondova, ja ću doći ovamo i zajedno ćemo odlučivati o tome. Svakako ćemo o tome raspravljati i uzet ćemo u obzir posebnosti svake zemlje. Ja Razumijem razloge za brigu koju imate. Ne smijemo kažnjavati stanovništvo zato jer vlade nisu ispoštovali određene odredbe. S druge strane, međutim, Riječ je o dugotrajnom procesu. Nije da je preko noći komisija odlučila ukinuti isplatu određenih sredstava. Tu su uključeni važni dugotrajni procesi u kojima se od zemlje članice traži da provede strukturne reforme jer inače će doći do obustave isplate sredstava. Dakle, to je dugotrajan proces, a postoje i drugi instrumenti za provedbu traženih strukturnih reformi. Hvala vam doista na ovom pitanju i hvala na onome što ste rekli o gradovima i regijama. Hvala, sljedeća ima riječ gospođa Adinolfi. Hvala. Povjerenice, kao što znate, mnoge regije u zemljama eurozone su imale probleme sa upravljanjem europskim sredstvima zbog strogih kriterija koji su nametnuti paktom o stabilnosti. Kao kandidatkinja za povjerenicu za kohezijsku politiku, smatrate li da se iz ovog razmatranja pakta o stabilnosti može isključiti udio manje razvijenih regija i ako je tako, kako ćete e, uskladiti sa e, potpredsjednikom povjerenikom Katajnenom? Mulțumesc foarte mult. E, cunosc preocuparea Parlamentului. Da, um, upoznata sam sa onime što brine i parlament i italijansko predsjedništvo i odbor regija kada je riječ o isključenju iz izračuna proračuna eh, iznosa za eh, produktivna ulaganja i to nije odluka koju ja mogu donijeti, to je odluka koju moramo donijeti u eh, širem sastavu, ali do studenoga mislim da ćemo u najvećoj mogućoj mjeri morati koristiti fleksibilnost koju nam omogućuju sadašnje odredbe. Naravno, ja ću prenijeti vašu zabrinutost kolegi u vijeću. Potrebna su nam u našem gospodarstvu javna ulaganja, to je ozbiljan problem, one koji ste istaknuli i nekim zemljama članicama nije jednostavno osigurati odgovarajuća sredstva za sufinanciranje i istovremeno zadržati ciljeve konsolidacije proračuna, a e, to su strogi uvjeti koji proizlaze iz pakta o stabilnosti. E, s druge strane, moramo poticati zemlje članice da ulažu u realno gospodarstvo, no naravno da smatram da tu proračunski deficit nameće određena ograničenja. Pakt o stabilnosti predviđa određenu mjeru fleksibilnosti za javna ulaganja i također ostavlja manevarski prostor za e, zemlje članice u njihovom proračunu, naročito onim zemljama članicama koje se nalaze u poteškoćama. No, također e, mnogi predstavnici zemalja članica izražavaju zabrinutost u tom smislu i mislim da s jedne strane trebamo poštivati pakt stabilnosti, ali s druge strane e, koristiti u najvećoj mogućoj mjeri mogućnosti koju nam on pruža i vidjet ćemo što će se odlučiti u studenome u smislu isključenja ovih iznosa iz procjena deficita. Hvala. Gospodin Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Htjela sam spomenuti top 10 najpodržavanijih država članica spomenuti. Među njima imamo osam država članica koje su dobile loše ocjene od strane Transparency Internationala. Kako izgleda stanje sa konkretnim mjerama? Mnogo sam nejasnog čuo što se tiče dijaloga, kontrole i pomoći, no ja želim konkretne mjere. I rado bih od vas zatražio da budete kreativni, dakle, rado bih čuo od vas neke konkretne mjere. Jedan od prijedloga, možemo li se možda zamisliti jednu crnu listu organizacija i institucija koje su već jedanput e, napravili prijevaru veznih uz financijska sredstva. Možete li možda tako nešto zamisliti? Hvala vam lijepa. Šteta je što do sada možda nisam uspjela ispuniti ova velika očekivanja vezano uz kreativnost. U budućnosti mislim da bih mogla biti kreativnija, ali za sada bih e, rekla da ne smijemo ponovno izmisliti toplu vodu. Imamo pravila koja postoje, kojih se moramo pridržavati. Ne mogu sada doći ovdje pred vas i reći vam kakve kreativne i odlične ideje ja imam. Dakle, naše institucije ne možemo u potpunosti s temelja promijeniti. Mi smo usvojili zakonodavstvo u proteklim sazivima parlamenta. Dosta od toga je sada tu usvojeno i ja se mogu obvezati na to da ću se pridržavati zakonodavstva u tom obliku u kojem ste ga vi usvojili. Zatim što se tiče ovog vrlo ozbiljnog problema kojeg ste spomenuli, da naravno da me to jako zabrinjava, to pitanje vezano uz e, prijevare, slučajeve prijevare i pogreške sa korištenjem sredstava. To su naravno vrlo važni slučajevi. Kao što ste rekli, Transparency International nas tu izvještava, imamo zatim i OLAF i e, službu unutar Europske komisije koji se time bave i vidimo da za ovaj, u razdoblju od 2007. do 2014. godine smo imali samo 7% grešaka, stopa greške bila 7%, a samo 2% tih 7% se baš odnosilo na prijevare. Dakle, prije svega se tu radilo o pogreškama pri upravljanju. I zbog toga mi je toliko i bitna ta upravljačka administrativna sposobnost država članica, da im se omogući da dobro rade u okviru tih postupaka, da izrađuju operativne programe koji ne sadrže greške, i u tom smislu se slažem s vama. Naravno da moramo ovdje biti vrlo strogi, ja sam to ispomenula u mom uvodnom izlaganju, ali radi se samo o Europskoj komisiji, radi se i o Olafu, radi se o revizorskom sudu, imamo toliko mnoštvo situacija koji paze na to da se dobro koriste financijska sredstva. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Blanko Lopez, izvolite. Hvala lijepa. Naš je cilj imati jasne, konkretne ideje koje će biti jasni europskim građanima. Imamo demografski problem u mnogim regijama Europske unije, s tim u vezi povezane izazove s kojima smo suočeni. Jako smo ovisni o tome da uvedemo ravnotežu u tom demografskom problemu. Radi se tu i o gospodarskom rastu i o stvaranju radnih mjesta, a kada se radi o kohezijskoj politici, socijalnoj i teritorijalnoj politici, onda se radi i o demografiji. To je vrlo važna tema i to bi zasigurno trebalo biti uključeno u svim politikama Europske unije. Zbog toga bi se možda trebalo razviti jednu, jedan program za demografsko pitanje, pa i uzet u obzir te velike poteškoće, odseljavanja iz određenih područja Europske unije. Radi se o tome da želimo konkurentnu Europsku uniju i stoga me zanima kako vi mislite tome pridonijeti u okviru vaših eh, nadležnosti kao povjerenica za regionalni razvoj? Da, naravno da dijelim vaše mišljenje i srčno vam zahvaljujem na ovom pitanju, to je vrlo važno pitanje. Jer je Europska unija već suočena s tim problemom. Što se tiče demografskih promjena, raseljavanja, smanjenje broja stanovništva i prema nekim procjenama do 2030. godine će jedan od tri europljena biti stariji od 60 godina. I naravno da će to dovesti do velikih promjena. Kada se radi o našem gospodarskom razvoju, to je fenomen koji se može još i jače izraziti kojeg može pojačati i smanjena stopa novorođenčadi i naravno i emigracijska politika. to je migracijska politika dakle, prema Europske unije. To može dovesti do velikih problema i kohezijski fondovi moraju to uzeti u obzir. Državama članicama treba naznačiti da se one moraju pripremiti na te velike probleme ta priprema naravno uključuje više stvari. Radi se o razvoju radne snage, o obrazovnim programima. Naravno da se radi i o stvaranju radnih mjesta. I naravno da se radi i o pružanju socijalnih usluga. Ja sam to prije spomenula. Postoji ta socijalna dimenzija koja je vrlo važna. i visoki postupak stanovništva u Europskoj uniji suočen je sa problemom staranja, da nemamo dovoljno osoblja koji se mogu brinuti za najstarije građane i tu ću raditi sa povjerenikom za socijalna pitanja i rad jer on je taj koji upravlja i socijalnim fondovima Europske unije i e, fondovi za regionalni razvoj, kohezijski fond i socijalni fond trebaju ići u tom smjeru da izgradimo takve, takve infrastrukture i da stvorimo dobre uvjete za sve te ljude. Demografske, demografska promjena je naravno veliki izazov za mnoge države članice Europske unije. Hvala. Sljedeće pitanje vam upućuje gospodin Hetman. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Gospođo Kretu, preći ću nam pitanje i vezano uz gradove i urbanu politiku. Hoćete li braniti granicu od 5% gdje se dakle 5% unutar fondova treba odvojiti za gradove ili mislite da bi taj postotak treba još i povećati? Moram naznačiti da postoji jedan paradoks koji proizlazi iz opće uredbe 1303 koji pokreće razvojnu politiku za urbana područja pod regionalnom politikom i pod politikom za poljoprivredu. Imamo upravljanje tim programima, dakle tu se tu su razni fondovi i zanima me hoćete li pokrenuti neke aktivnosti kako bi se naznačila jasna razlika između ta dva fondo, fonda tako da se ne financiraju projekti iz oba fondova. To je problem koji je e, vrlo prisutan u mnogim državama članicama, naročito u Polskoj, zemlji iz koje ja dolazim i, iz moje, i u mojoj regiji. Hvala, imate dvije minute za odgovor. Hvala vam. Rekla sam to već, ponovit ću to još jednom, gradovi su vrlo važni za regionalnu politiku. I da, evo ta granica od 5% za regionalni razvoj, dakle za integrirane projekte. To je zamišljeno upravo za to. To su zatim još i projekti koji dakle su još dodatak na ono što općenito imamo u okviru regionalne politike. Tu su uključene i regije i gradovi. Vi ste to već rekli. Vrlo je važno da tu stvorimo najbolje mogućnosti kako možemo uključiti to i gradove. Trenutno se vodi i rasprava, imamo Načela subsidijarnosti, a i gradovi su suvereni entiteti, dakle ne, ne bi se smjeli umiješati u njihov razvoj, to se kaže. I ti koji to kažu su i protiv jednog novog zakonodavstva za gradove. Ali s druge strane imamo i bijelu knjigu o gradovima. Imamo i javne konzultacije koje su se održale koji se sada upravo završavaju u okviru urbane agende i mislim da e, tu možemo još i dalje nastaviti raditi na tome. Mislim da bi bilo dobro kada bismo mogli o tome ponovno raspraviti unutar e, Europskog parlamenta što se tiče zaključaka koji će iz toga proizaći. A što se tiče dvostrukog financiranja, to je nešto što doista moramo raspraviti zajedno sa povjerenikom za ruralni razvoj Moramo naći najbolji način kako raditi učinkovito. I mora se posebice prebaciti na to da se financijska sredstva koriste tamo gdje su korisna, da se novac ne baca, to je iznimno važno i to je svakako nešto što si moramo zadati kao cilj. Hvala, gospodin Manskur. Hvala vam, gospođo predsjednice, gospođo kandidatkinja za povjerenicu. Ja sam jedan od troje predstavnika prekomorskih područja, najudaljenijih regija koji se nalaze na tri različita oceana. I pažljivo sam poslušao vaš odgovor što se tiče makroekonomske uvjetovanosti. No htio sam jednostavno svratiti vašu pažnju na strašne posljedice dogmatičnog pristupa ove politike za prekomorske regije koje već pate od e, hendikepa koji vam je dobro poznat, koji kad kad imaju mnogo poteškoće da osiguraju dobro gospodarsko upravljanje svojim teritorijem. Dakle, smatrate li možda da bi trebali koristiti sve moguće fleksibilnosti kako bismo tim područjima pomogli da smanje njihov, e, da smanje svoje programe štednje kako bi se potakao gospodarski rast i kako bi se stvorila nova radna mjesta. Možete li nam osigurati da ćete u vašem radu u budućem kolegiju Europske unije da ćete tu dimenziju uzeti dobro u obzir pa i kada se radi o provedbi pakta o stabilnosti i radu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Kao što sam rekla, slažem se s vama. To je postavio kao pitanje i gospodin Omarije. On je rekao da se kažnjava prekomorsko područje La za ono što se odlučuje u Parizu. Jedan od mojih glavnih prijedloga će biti da se stvori radna skupina zajedno sa drugim povjerenicima, posebice sa gospodinom povjerenikom Katajnenom, koji je odgovoran za gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta, te sa guvernerima tih područja. Želimo naći tu najbolji mogući način djelovanja, jer niti vi niti ja ne možemo sada promijeniti ovaj regulatorni okvir kako smo ga ustanovili. Pakt o stabilnosti i rastu se mora, e, treba poštivati, a kao što sam i rekla u listopadu ćemo imati prijedlog talijanskog predsjedništva koji ćemo cijeniti. No mislim da nismo do sada dobro koristili mogućnosti fleksibilnosti koje postoje unutar pakta o stabilnosti i rastu. Radi se tu i o državama koje imaju određene poteškoće, radi se o regijama koje predstavljaju stvarno pravu vrijednost Europsku uniju i moramo razmišljati i na njihovu integraciju u samoj, u samoj geografskoj regiji u kojoj pripadaju. Tu treba pripaziti da i dalje imaju dobre odnose sa okolnim područjima, da imaju da imamo harmonični gospodarski rast na kontinentu Europske unije, ali i u najudaljenim regijama. Ja ću se pripaziti na to jer imamo taj dakle, hendikep velike udaljenosti tih regija. Tu se radi o otocima. Imamo tu određena geografska ograničenja i mislim da ćemo moći izraditi dobre projekte koji će biti vrlo pozitivni za građane u tim navedenim regijama. To je nešto što je posebno važno i mi ćemo to uvijek uzimati u obzir. Hvala vam. Sljedeće pitanje ću postaviti kolega Arimo. Hvala lijepa gospođo predsjednice, poštovana gospođo Krecu. Da se vratim na načelo partnerstva i na višerazinsko upravljanje. To se definira u članku 5 e, okvirne uredbe, to se definira i u kodeksu ponašanja i tu odgovarajuće udruge civilnog društva, odgovarajuće lokalne i urbane vlasti trebaju biti pravovremeno uključeni u izgradnju partnerskih sporazuma i zatim isto tako i njihovu provedbu. Vi ste sami u svom uvodnom izlaganju rekli da ćete posebice pripaziti na kodeks ponašanja vezan uz partnerski sporazum i da to najbolje funkcionira ako svi rade zajedno sve razine i ako se tako spriječe razni sukobi interesa. Rekli ste isto tako malo prije da je to lijepo načelo, ja dijelim vaše mišljenje, no još i bolje kada se to i konkretno provodi. S tim vezano je moje pitanje, molim vas za vrlo konkretan odgovor, kako će Europska komisija konkretno provjeriti kako će se to načelo doista primanjivati unutar država članica. Moje drugo pitanje što će se konkretno dogoditi ako neka država članica ne ispuni tu obvezu ili ju ne ispuni u dovoljnoj mjeri? Postoji tu neki plan koji je pripremila Europska komisija. Hvala vam lijepa, imate dvije minute za odgovor. Hvala lijepa. Da, kvalitetni kvalitetna partnerstva za strukturne fondove i kohezijske fondove, to je iznimno važno. I želim tu čestitati odboru za regionalni razvoj jer se borili za to da se uvede taj članak b 5. To je obveza za države članice da se uzme u obzir mišljenja administrativnih jedinica na lokalnoj razini, e, civilnih partnera, dakle nevladinih udruga i to pri svakoj fazi izgradnje partnerskog sporazuma od samog koncepta do provođenja, do nagledanja i pridržavanje tog načela. To je naravno nešto vrlo važno pri eh, pregovorima eh, o partnerskim sporazumima i operativnim programima. Ako me potvrdite, onda će najvjerojatnije gospodin povjerenik Han već završiti u tom trenutku taj eh, postupak, ali to će biti vrlo važan kriterij pri operativnim programima. E, već sam spomenula, dakle, postoje zemlje poput Irske, Belgije, zemlje na sjeveru Europe, gdje je to načelo samo po sebi razumljivo. A zatim imamo druge zemlje gdje to ne pripada kulturi te države, da se dakle uključi lokalne dionike u taj postupak na taj način. Imali smo i pitanje gospodina Kocolino, to je također bilo povezano s tim, dakle da se zatim onda neki žale da nisu uzeti u obzir kao lokalni partneri u taj postupak, ali do sada to još nije bilo obvezujuće. I u tom smislu ćemo doista podsjećati države članice pri pregovorima na tu činjenicu i moramo se pobrinuti da ako se iznesu ti prijedlozi da vidimo da se ti prijedlozi izrađuju, da su oni barem konzultirali u tom procesu lokalne dionike, jer to je zatim najbolje osiguranje da se ta sredstva neće uputiti u projekte koji zapravo ne održavaju stvarne potrebe građana. Već smo imali primjere za to, kao što znate, financijska sredstva koju su se trošila samo da bi se trošila, dakle samo da bi se pokazalo da postoje sredstva koje se mogu tu dobiti, ali koji se nisu konkretno odrazili na potrebe građana i građanke. Dakle, postoje regije gdje se jednostavno ne možemo dopustiti takav luksus. Tu se doista moramo baviti ulaganjama u najosnovnije stvari, u infrastrukturu, u zdravstvene sustave, a ne trošiti novac na neka druga područja gdje to nije skrojeno po mjeri građana. U tom smislu ću svakako surađivati s vama, informirat ću vas o tome koliko se uzelo u obzir načelo partnerstva, a zatim isto tako tu imamo i odbor regija. To je još jedan daljni partner koji nam može dati o tome informacije, jer u odboru regija sjede predstavnici lokalnih uprava. Tu trebamo mobilizirati i biznis sektor u pojedinim državama, pa i sveučilišne profesore. Postoje, na primjer, regije gdje nemamo sveučilišta ili gdje nemamo puno takvih dionika. Hvala vam lijepa. Moramo se pridržavati zadanog vremena. Sljedeće pitanje će postaviti gospođa Reintke. Uh, Hvala predsjedateljice, gospođo Kretu, uvaženi kolege. Države članice se potiču kako bi uključile marginalne skupine u partnerske sporazume i operativne programe posebno vezano uz ulaganja. Romi se posebno spominju u Europskom socijalnom fondu i zajedničkim odredbama. Međutim, nije jasno temeljem prethodnog iskustva hoće li države članice uistinu preuzeti tu obvezu. Moje pitanje je kako vi kao buduća povjerenica možete osigurati da marginalizirane skupine poput Roma mogu imati koristi od kohezijske politike. Što ćete poduzeti u suradnji s kolegama u komisiji da biste se pobrinuli da se to ostvari? Drugo pitanje tiče se načela jednakosti, rodne jednakosti iz opće uredbe o europskim fondovima. Formulacija nije jasna. Ugrađivanje rodne jednakosti u sve politike može se koristiti i u ERDF-u i kohezijskom fondu kako podržavate to načelo u kohezijskoj politici i koje ćete konkretne mjere poduzeti kako bi se osigurala rodna ravnopravnost u sklopu kohezijske politike? Hvala, tu su dva pitanja, ali svejedno imate samo dvije minute za odgovor. Hvala. Hvala vam. Tu naravno se moramo povinuti što se tiče općenitog razvoja, ali ne smijemo nikoga pritom zapostaviti. U Europskom parlamentu, to znate jednako dobro kao i ja, nemamo jednu godinu, niti jednu polovicu godine nismo govorili o strategiji za Rome. To je europski problem, to je problem koji se ne tiče samo jedne države članice ili nekoliko država članica, ne, to je nešto što svi moramo na što svi moramo pripaziti. Zatim što se tiče regionalne politike. Ne možemo se pritom usredotočiti specifično samo na jednu manjinu. Dakle, imamo sredstva za određene regije i um, najveći dio sredstava idu upravo u te regije koje su najslabije razvijene, a tamo je često vjerojatno situacija takva da imamo prisutnu manjinu Roma u važnom, važnom udjelu, a oni koji upravljaju programima koje su odvojeni za tu manjinu, njih zatim zastupa povjerenik za socijalna pitanja i rad. Da kažem nešto iz mog iskustva. To je nešto s čime sam se već bavila. Kao što znate, dolazim iz eh, zemlje iz koje postoji visok udjel E, Roma. Bila sam već isto tako i u Italiji gdje sam vidjela razne načine na koji i općine rade kako bi integrirali Rome. Tu se, tu se odvojila određena sredstva za romsku manjinu. Tu se radilo isto tako i o djeci e, beskućnicima. Tamo neki kaže da ne mogu se voziti busom sa svojom djecom jer nemaju novac za prijevoz busom i zatim ne mogu voditi svoju djecu u škole. Dakle, to su konkretni problemi gdje su vrlo važne, važne lokalni dionici. Radi se i o obrazovanju, radi se o pristupu zdravstvenog sustava. Mi se tu doista trudimo, ali to mora biti dvostran napor. Dakle, moramo zajedno pokušati shvatiti da postoje različite kulture, različite tradicije, ali da imamo zajednička pravila. I ako se financijska sredstva izdvajaju za određen projekt, e, za određenu uslugu, onda ti busevi ne smiju biti prazni. Ja sam to vidjela svojim očima u Italiji. Tu je onda stanovništvo doista frustrirano zato što se novac troši, ali se on ne koristi. Barem se ne koristi na smislen način. I ja se slažem tu s vama, još više trebamo poduzeti jer to je problem koji moramo riješiti. moramo nešto poduzeti, moramo imati integrirani pristup i mislim da je to i zadaća Europskog prvenika za socijalna pitanja i za rad, dakle da se izradi jedna nova strategija i naravno da ćemo o tome raspravljati u idućih pet godina, no ja se doista nadam da ćemo ovdje moći posvjedočiti konkretnim poboljšanjima. I zatim što se tiče rodne ravnopravnosti, ravnopravnosti između žene i muškaraca, tu možda bih trebala reći da sam se u proteklih 25 godina jako angažirala na tom području, bila sam tu jako aktivna i vrlo mi je drago doista da je to načelo koje je sastavni dio ex ante uvjetovanosti i da nijedna država članica ne može to zanemariti. Dakle, to je eksante uvjetovanost. To je preduvjet prije nego što se uopće počinje sa trošenjem financijskih sredstava. Imamo programe za osobe s invaliditetom. Imamo kriterije za ravnopravnost eh, što se tiče prilika za sve. Dakle, tu moramo biti vrlo strogi prije nego što se uopće oslobode neka financijska sredstva. I dobro je da ste i vi to uključili u uvjetovanosti. Svugdje gdje se radi o dostojanstvu, e, o građanima EU, nitko ne smije biti zanemaran, niti osobe s invaliditetom, svi moraju imati jednake prilike, muškarci i žene, a moramo se isto tako založiti za to da se podupiru sve manjine, bilo da se radi o Romima ili o drugim nacionalnostima. Hvala. Hvala na ovom dugačkom odgovoru morat ću ograničiti vaše odgovore na jednu minutu u buduće. Molim vas da se držite vremena kojim raspolažemo. Sljedeće pitanje ima kolega Uspaskić. Hvala. Ja ću govoriti na litavskom. Nadam se gospođo Kretu da ćete uistinu postati povjerenica jer dajete vrlo kompetentne odgovore na pitanja. Već smo čuli o iskorištenosti fondova, o investicijskim prioritetima i tako dalje. Ja ću postaviti nešto drugačije pitanje. Vi ćete morati donositi odluke zajedno s ostalim povjerenicima u kolegiju. Kao što znamo, izravna potpora poduzetnicima može dovesti do narušavanja pravila o tržišnom natjecanju. Možda bismo trebali izdvojiti više novca za odgovarajuću infrastrukturu, a ne za same poslovne subjekte. Na taj način će se stvoriti poslovno okruženje koje će pogodovati svima. Znamo iz prakse da su se sredstva iz programa SAPARD koristila tako da je velik broj poduzeća otišao u stečaj. Zapravo smo izgubili više novca nego što smo dobili iz fondova. Što se može poduzeti kako bi se novac trošio na učinkovitiji način? Imate samo jednu minutu za odgovor. Hvala, nastojat ću se držati vremena. Uh, pentru mm, Hvala vam na ovom mišljenju i ja sam doista uvjerena da je ovo pitanje od ogromne važnosti. I nas zanimaju rezultati. Ne želimo uludo trošiti novac. Svaka zemlja će podnijeti određene prijedloge u smislu operativnih programa. Mi ćemo morati vidjeti kako će se raspodijeliti ti e, programi, ti zahtjevi po sektorima, primjerice po sektoru prometa i tako dalje. I naravno sve te infrastrukture su potrebne zemljama članicama. Nadalje, Trebamo razviti poduzetništvo i industriju, ali naročito mala i srednja poduzeća koja su nosivi stup našeg gospodarstva. Znači, mi imamo ovaj pristup koji se usredotočuje na rezultate. Treba vidjeti također i po tematskim sektorima što je prikladno za koju regiju, što kojoj regiji najviše odgovara. Slažem se da dobro trebamo komunicirati sa tim zemljama članicama i trebamo također i biti upoznati sa onima što ste vi učinili ovdje u Europskom parlamentu i nadam se da ću do 2015. godine uspjeti podnijeti izvješće jednom Europskom, e, Europskom parlamentu koje će govoriti više o ovoj politici koja je usmjerena na rezultate više nego što je to bio slučaj u prošlosti. Gospođa Hejde, hvala, ja ću govoriti na švedskom. Dobro vam je poznato da administracija i upravna sposobnost imaju važnu ulogu kako bi se mogli iskoristiti sredstva iz postojećih fondova. O tome treba voditi računa. Ako situacija nije idealna, može se dogoditi da se sredstva krivo troše, posebno u sklopu kohezijske politike. Kako možemo riješiti taj problem kroz nove propise koji bi se mogli donijeti? Kako se može poboljšati upravna sposobnost? To je nužno, ali se to mora odraditi na pravi način. Vezano za ovo pitanje i načelo partnerstva, kako namjeravate podržati neovisne nevladine udruge i ulogu koju one imaju, a kako bi se postigao cilj iz regionalne politike. Hvala, imate dvije minute za odgovor. Hvala. Hvala. Ovi administrativni kapaciteti o kojima sam govorila su važni za E, svaku zemlju članicu zato jer bez administrativnih kapaciteta nije moguće ništa učiniti i mm, zbog toga ako to ne, e, ne postoji, zemlje članice neće, mogu, neće moći iskoristiti financijska sredstva u korist svojih državljana. Da, to se slažem s vama. Administrativni kapaciteti su nužan preduvjet za primjenu strukturnih fondova i ulagačkih fondova. Ja sam odlučna pozabaviti s ovim pitanjem jer je ono od ogromne važnosti i kao što sam rekla već i prije, postoje manje razvijene regije koje su bile dosta neuspješne u iskorištavanju europskih fondova zbog sporosti administracije. To je bilo doista administrativno pitanje i to je dovelo do E, smanjenja mogućnosti apsorpcije sredstava. Što to znači administrativni kapacitet? To znači da ste e, učinkoviti i sposobni poštivati određena administrativna pravila kako bi na kraju krajeva sredstva došla do onih kojima su najpotrebnija, odnosno državljana. Mi ćemo dakle u tom smislu pomagati javnim upravama koje upravljaju sredstvima i koje također i provode reviziju korištenja europskih sredstava. Važno je dobro shvatiti europske propise i dobro raspolagati odgovarajućim iskustvom u tom smislu. Ja čvrsto vjerujem u ovu razmjene iskustava. Ako imate osobu koja dolazi iz jedne zemlje koja je izašla iz komunizma tek prije 25 godina. Dakle, ako ta osoba dolazi iz takve zemlje, treba dobro znati što funkcionira, što ne funkcionira u drugim zemljama. Treba znati koje su najbolje prakse. Istina je da su administrativni problemi ili najveća prepreka na koju smo naišli u gospodarenju ovim sredstvima. komisija može pomoći u tom smislu zemljama članicama zato jer raspolažemo i drugim gospodarskim instrumentima i e, instrumentima za razradu programa, ali trebamo pomoći javnoj upravi da time upravlja. Hvala, znam da nam želite mnogo toga reći, ali molim vas da se držite zadanog vremena. Kolegica Spiraki će postaviti sljedeće pitanje. Hvala, predsjednice. Kreditna kriza koja je dovela do financijske krize ograničila je mogućnost e, kreditiranja malim i srednjim poduzećima. Novi financijski instrumenti trebali bi riješiti taj problem u ovom programskom razdoblju i kroz mobilizaciju, mobilizaciju sredstava iz privatnog sektora. E, prema mišljenju kandidatkinje za povjerenicu trebali proširiti te instrumente kako bi se zadovoljile potrebe uslijed produžetka krize. Kao što znate, dolazim iz Grčke, tamo su posljedice krize vrlo konkretne, imamo velikih problema sa nezaposlenošću. Može li se korištenje strukturnih fondova koristiti za nove kredite, ali isto tako i za povrat postojećih kredita? Hvala. Hvala. Ne mislim da treba zanemariti sve što se dogodilo u Grčkoj kao posljedica financijske krize. Ja uistinu suosjećam s grčkim narodom. Kohezijska politika je imala važnu ulogu u zemljama koje su pogođene krizom. U ostalom većina zemalja je pogođena krizom i to na različit način i u različitim opsezima. Države su nastojale poštivati neke vrlo stroge mjere u području proračunskog deficita, tako da su se žrtvovala ulaganja u tu svrhu. Zahvaljujući europskoj kohezijskoj politici, pad ulaganja je ipak ograničen. Što se tiče Grčke, znam da više od 70% javnih ulaganja dolazi iz sredstava Europske unije. Sigurno znate da je u nekim zemljama veći zaostatak, dakle one više zaostaju u smislu životnog standarda i trebaju u potpunosti iskoristiti E, sredstva iz regionalne politike i efekt multiplikatora. Dakle, tu postoji mogućnost dodatnih ulaganja koja su nužno potrebna u tim zemljama. U ovim vremenima kada su javna sredstva ograničena, taj instrument u istinu iznimno važan. Naravno, postojaće i usluge pružanja pomoći i savjetovanja vlastima u tom smislu. Hvala. Sada ima riječ kolegica Dankua. Hvala, Korina. Smatram da tvoje iskustvo e, kao zastupnice može biti korisno. Znam da si svjesna potrebe za dobrom suradnjom među povjerenicima i nadležnim službama komisije i parlamenta. To će dovesti do dobre suradnje između tebe kao povjerenice za regionalni razvoj i komisije i ovoga odbora. Oni e, koji su govorili prije mene spomenuli su probleme vezano uz operativne programe. Što namjeravaš poduzeti kao buduća povjerenica kako bi smanjila postotak pogreške u operativnim programima što je predstavljalo značajne probleme u razdoblju do 2013. Te greške još uvijek e, postoje. Hvala Viorika na ovim ljubaznim riječima. Naravno da ću ostati u kontaktu s vama. Kao što sam malo prije spomenula, greške u programskom razdoblju od 2007. do 2013. iznosile su 7% to je bila stopa pogreške. Što se tiče ukupnih sredstava strukturnih investicijskih fondova, to je visoka stopa, možemo, odnosno moramo poduzeti mjere kako bismo je smanjili. Od tih 7% samo 1% otpada na prijevare. Dakle, tu se vode istrage, to će biti predmet istraga i tu su mjere vrlo jasne, može se ići čak i do obustave isplate sredstava iz fondova, ako se ustanovi da je postojala namjera da se izvrši prijevara. Porezni obveznici država članica i europske institucije, kao i države članice, imaju odgovornost da se novac poreznih obveznika troši na ispravan način. Međutim, vrlo je često riječ o administrativnim greškama e, do kojih dolazi zbog nepoznavanja pravila ili neispravne primjene postojećih pravila. Tim pitanjima treba pristupiti na vrlo jasan način. Često je bilo problema i u javnoj nabavi, dakle u postupcima javne nabave, već smo imali slučaj da se da je komisija uputila stručnjake u države članice kako bi im dali savjete u svrhu korištenja naših programa, ali isto tako i programa ostalih međunarodnih institucija. Države članice moraju dobiti potporu u svojim naporima. Hvala, gospodin Bogović. Izvolite. Gospođo Kretu, vi ste Rumunjka, ja sam Slovenac. Smatram da naše dvije zemlje su poznate po tome da teško iskorištavaju sredstva iz fondova Europske unije. Stječe se dojam da je problem vezan uz apsorpcijski kapacitet, a ne E, taj da nema dovoljno sredstava na raspolaganju. Spomenuli ste neke prepreke koje treba ukloniti, primjerice kod pripreme, programa, projekata i tako dalje. Smatram da se trebamo usmjeriti na partnerske sporazume i operativne programe. Komisija bi trebala zajamčiti praćenje provedbe i vidjeti ispunjavaju li se zacrtani ciljevi ili ne. Vi kao povjerenica morate djelovati aktivno u odnosu na države članice ne smije doći do obustave plaćanja, do odgode u isplatama. Komisija treba pružiti pomoć, to je istina, ali isto tako treba izvršiti veći pritisak na države članice kako bi one odradile svoju domaću zadaću. Što ćete poduzeti s tim u vezi? E, molim vas da kratko odgovorite. Hvala. Posljednjih godina taj se problem pojavio u nekim državama članicama. Vratit ću se na ono što sam malo prije spomenula. Usvojili smo propise koji će se provoditi, no same države članice moraju biti svjesne da se novac treba iskoristiti. Ne treba brzati kada je riječ o apsorpciji sredstava. Smatram da programi moraju biti kvalitetni. Raspoloživa sredstva trebaju se ispravno koristiti, u budućnosti će se morati primjenjivati određeni prioriteti i treba izbjeći fragmentaciju u korištenju raspoloživih resursa. Kada je riječ o regionalnom fondu, mi ćemo staviti naglasak na istraživanja i inovacije, potporu malim i srednjim poduzećima i isto tako na niske emisije ugljika. Radit će se na tome da se ubrza dinamika kada je riječ o iskorištavanju fondova. Neću se sada vraćati na upravnu sposobnost, o tome sam već govorila, međutim to je uistinu ključno pitanje. Bitnije je, e, znate i sami, da u nekim slučajevima novac nije potrošen i postoje neki strukturni manjci, neki strukturni nedostaci koje treba ukloniti. Ja sam optimist i smatram da se države članice mogu potaknuti da se stvari poboljšaju na način da se do 2015. godine e, najveći dio sredstava koji su još na raspolaganju u ovom razdoblju potroši. Gospodin Petrovski. Hvala. Gospođo Kretu. Evropska unija je obećala da će dati potporu Ukrajini. Međutim, to neće dovesti do rezultata ukoliko prometni prometna mreža Ukrajine ne bude integrirana u Europsku uniju. Mi nemamo koridor između Ukrajine i istočne Europe preko Poljske i istočnih regija poput one u blizini Lublina, odakle ja dolazim. Zanima me sljedeće, hoćete li vi podržavati aktivnosti unutar kohezijske politike u smislu ulaganja i stvaranja E40 europskih vodenih tokova. Molim vas da kratko odgovorite. Hvala. Svi smo solidarni s ukrajinskim narodom. Malo prije sam govorila o zemljama koje žele pristupiti Europskoj uniji, dakle koji imaju takve aspiracije. Komisija je donijela odluku da se u sljedećih pet godina ne ide u daljnja proširenja. Međutim, regionalna politika e, u tom kontekstu imat će sve važniju ulogu. Imamo nekoliko programa e, koji se odnose na te zemlje u kontekstu makroregija postoji predpristupni instrument. Kolega Han će biti nadležan e, za politike prema susjednim zemljama. To se posebno odnosi na Moldovu, Ukrajinu i Srbiju koje bi mogle u nekom trenutku postati članice Europske unije. Što se tiče, tiče ove strategije, Ukrajina će sudjelovati u tome i trebaju nam konkretne aktivnosti kako bi se dala potpora stanovnicima tih područja. Međutim, infrastrukturni projekti važni su i u Europskoj uniji. Velik dio sredstava iz kohezijskih fondova ide upravo na infrastrukturne projekte. Ja ću razgovarati o tome s kolegom Hanom koji je zadržan za politiku susjedstva kao i sa kolegom iz opće uprave za promet. To će nam omogućiti da dobijemo jednu opću viziju da bismo bolje razumjeli na koji način prometno povezivanje unutar Europske unije može uspostaviti bolju vezu s politikom susjedstva, odnosno sa zemljama izvan Europske unije. Gospođa Velina. Ispričavam se. Dobro jutro, gospođo Kretu. Kao što znate, postoji velik broj gradova, uključujući grad iz kojeg ja dolazim, koji se moraju suočavati s odgodom isplata iz fondova. Što ćete poduzeti kako bi se ubrzala dinamika isplata sredstava iz fondova? Drugo pitanje, nove odredbe u članku 23. Obuhvaćaju i kriterije koje se odnose na makroekonomiju. Neke regije i gradovi neće dobiti sredstva ako ne ispune određene ciljeve. Za nas ih je gotovo nemoguće ispuniti. Primjerice u Španjolskoj tijela lokalne samouprave im na njih otpada 30% javnih sredstava, ali dobivaju samo 10% iz riznice, iz državne riznice. Dakle, tu su potrebna ulaganja Posebno ako se želi postići da te regije dobiju sredstva iz fondova. Ja sam već e, dala odgovor na prvo pitanje kolege Van Nistelroja. Da, ta razlika dovela je do velikih problema. Imamo dakle nedostatak od 23,4 milijarde sredstava koja nisu isplaćena. Prema tome komisija će povesti ozbiljnu raspravu o tome kako pronaći dugoročno rješenje da bi se izbjegla, izbjeglo kašnjenje s plaćanjima što se pak odražava na kašnjenja u provedbi samih projekata. Ti su se problemi pojavili na terenu zbog kašnjenja s isplatom i u tom smislu je važno da dobijemo vašu potporu, da vi podržite prijedlog komisije u vezi s nacrtom proračuna za 2015 te e, vezano uz rebalans proračuna za 2014. Na taj način se može riješiti pitanje kašnjenja isplata korisnicima sredstava. Što se tiče makroekonomske uvjetovanosti, postoje odredbe koje su dogovorene s vijećem i parlamentom i e, te će se odredbe koristiti na proporcionalan način imajući u vidu jednakopravan položaj država članica, njihove specifičnosti i e, gospodarsku situaciju. Ja sam spremna sudjelovati u tome. Dakle, odredbe su na snazi. Komisija im, ovaj odbor ima mogućnost da se, i komisija može raspravljati s parlamentom o mogućoj obustavi isplata. Ja se nadam da se to neće dogoditi niti u jednoj državi članici. Nadam se da neće doći do primjene u obustavi plaćanja. Međutim, kao buduća povjerenica ja ću razmotriti sve informacije kojim budem raspolagala kako bih mogla konkretno i reagirati. E, ova makroekonomska klauzula i obustava plaćanja uistinu su krajnja mjera koju komisija može donijeti na kraju jednog dugačkog procesa. Tijekom tog procesa će se čuti mišljenje države članica, to će trajati mjesecima, dakle sve to što se tiče poštivanja makroekonomskih kriterija. Hvala gospođa Adinofi. Slažem se sa kolegama glede zabrinutosti kada je riječ o mogućnosti pronevere i utaje prijevara što je također bilo eh, spomenuto i mene zanima kakve mjere gospođa povjerenica namjerava poduzeti da bi eh, se borila protiv takvih eh, postupaka. No, htjela sam e, spomenuti na e, također ocjenu koja je provedena u prošlosti nad e, regijama kada je riječ o kohezijskoj politici. Te su ocjene se koristile kvantitativnim instrumentima, odnosno sposobnosti utroška sredstava koje su stavljene na raspolaganje u odnosu na kvantitativne poboljšanja koja su tu primijenjena. Mene zanima e, kojim ćete se instrumentima za ocjenjivanje kriterijima služiti u sljedećem programskom razdoblju. Hvala. Prvi dio vašeg pitanja odnosi se na transparentnost. Ja smatram da trebamo pokazati nultu toleranciju prema prijevarama i da treba postojati suradnja između opće uprave e, regio i OLAF-a i to mora biti trajna suradnja. Mi moramo poduzeti mjere na tom području, a tu mislim i na preventivne i na korektivne mjere. Trebamo raditi u oba pravca, dakle i prije samoga događaja i dijeliti informacije sa zemljama članicama o tome i sa regijama koje koriste regionalne fondove i trebamo ih e, uputiti u to da ne potpomažu prevarama, dakle da nadziru javne natječaje i da se pridržavaju već postojećih odredaba. To su pitanja koja se odnose i na e, tehničku pomoć kako bi zemlje članice što bolje koristile ta sredstva, no o tome sam već govorila. Kada je riječ o ocjenjivanju, smatram da je najvažnija dodana vrijednost koju ovi programi mogu unijeti. gospodarski rast, stvaranje novih radnih mjesta su najvažniji kriteriji. Naime, mi se nalazimo u razdoblju krize i zbog toga E, moramo obratiti pažnju na to. Pri tome naravno ne smijemo zanemariti kvalitetu i nastojati imati što veću razinu korištenja sredstava samo radi toga kako bi to bilo svrha samo sebi. Ne, programi trebaju imati i dodanu vrijednost i određenu kvalitetu. Znam da se tu spominje i pitanje kriterija samih kriterija procjene, govorilo su prije o kriteriju BDP-a, ali smatram ipak da je glavni cilj stvaranje novih radnih mjesta i to mora biti glavni kriterij za odabir ovih programa. E, sljedeće pitanje ima e, gospodin Papadakis. Hvala lijepa. Gospođo Krecu, u Grčkoj u posljednjih nekoliko godina izdvojeno je 20 milijardi eura za izgradnju infrastruktura u kojima su sudjelovali i privatni partneri i znamo da su tu usvojeni i programi izgradnje infrastruktura e, protiv potresa i protiv poplava. A znamo e, kako je stanovništvo teško pogođeno ovom krizom i postoji mogućnost e, da se ta e, sredstva e, režu ako se jedna zemlja prilagodi i primjeni mjere koje je predvidjelo vijeće u europskom semestru. Dakle, kako možemo iskoristiti ovaj instrument kako bismo pomogli stanovništvu i kako bi sve zemlje odobrile korištenje ovog instrumenta. Morat ću vas zamoliti za vrlo kratak odgovor. Mogu samo pomoći, mogu samo ponoviti da postoje makroekonomske uvjetovanosti E, znam da postoje specifični slučajevi, ja nisam upoznata konkretno sa svima, ali mogu vam obećati da ako bude takvih slučajeva, ja ću ih spomenuti u dijalogu sa vijećem i sa vama. Kada je riječ o sredstvima koje se izdvajaju za poplave i za potrese, postoji fond za solidarnost i mi ćemo tim fondom gospodariti zajedno sa povjerenikom koji je zadužen za upravljanje u kriznim situacijama. Bilo je sličnih slučajeva u mojoj regiji, tako da doista uviđam koja je vrijednost e, ovih aktivnosti i trebamo biti proaktivni i trebamo također brzo reagirati u slučajevima kada dođe do neke prirodne katastrofe, kada je našim građanima potrebna pomoć. E, Također moram e, napomenuti da sam solidarna sa područjem e, Mediterana, odnosno sa Grčkom, Španjolskom, e, Portugalom koji su proživjeli duboke krize i Europska unija je već nastala oblažiti učinke te kriza i javna ulaganja koja su izvršena u tim zemljama to i pokazuju. Naravno, nije lako jednoj e, zemlji i članici pristupiti gospodarskom rastu istovremeno pridržavajući se ograničavanja proračuna. No postoji i određena fleksibilnost, a i mnogo će ovisiti o odlukama koje budu donesene u studenome na Europskom vijeću. E, sljedeća ima riječ gospođa Smolkova. kolega Hvala. Nadovezat ću se e, na e, pitanje kolege iz Poljske, neću ponoviti što je on rekao. Moje e, pitanje se odnosi na karpatsku strategiju. Za nas koje dolazimo iz Poljske, Slovačke, Mađarske, a sigurno sam i iz Rumunjske, ova strategija je doista važna. To nije nešto što se sada uspostavlja. U ovom trenutku ove zemlje članice usko surađuju na brojnim područjima i e, u ovom smislu nam trebaju još inicijativa od zemalja članica za koje sam sigurna da će ih i biti. Moje pitanje je sljedeće. Namjeravate li posjetiti određene regije kako biste se upoznali sa iskorištavanjem e, sredstava i također želim iskoristiti priliku da dođete u Istočnu Sovačku i e, unutar tri dana možete posjetiti također i Mađarsku, a i Ukrajinu i vidjeti kako vaša strategija izražava se ove izazove. Hvala hvala i na pozivu. Makroregionalna strategija uživa veliku vidljivost zato jer nam omogućuje da potaknemo suradnju između određenog broja zemalja članica i one se mogu zajedno osprostaviti izazovima koje se pojavljuju u određenim regijama. No, inicijativa mora polaziti od samih zemalja članica. Kada je reč o vodunavskoj strategiji, temelj za to je bilo jedno pismo koje su zajednički potpisali premijer Austrije i Rumunjske. To je pokrenulo cijeli proces. Dakle, trebaju naše zemlje se sastati i međusobno raspraviti i razraditi strategije poput e, ove karpatske. Trebamo iskoristiti sve mogućnosti, sve potencijale koje nude regije. Dakle, ne trebaju tu sudjelovati samo e, vlade na nacionalnoj razini, nego i regionalne i lokalne vlasti koje su najbolje upoznate sa problemima te e, vlastita tijela e, znaju to najbolje i ona će dobiti naše odgovore, naše reakcije. Mi u Briselu ne možemo znati što se događa u Slovačkoj, nego možemo riješiti određene probleme samo djelujući kao katalizator, kao facilitator pružanja pomoći tim e, regijama, ali sami konkretni aspekti provedbe ovih strategija su na regijama. Kada je riječ o pozivu koji ste mi uputili, da, ja namjeravam što češće posjećivati sve regije. znam da je gospođa Hübner bila jedina europska povjerenica koja je u svojih pet godina mandata posjetila cijelu Europsku uniju koja je tada ipak napominjen bila manja. No ja tu namjeru imam. Prvo ću posjetiti regije koje imaju najviše koristi od ovih sredstava, od ovih fondova i također regije koje su bile najuspješnije u korištenju tih sredstava, a onda ću se usredotočiti na one manje razvijene regije jer njima najviše sredstva trebaju. Dakle, nastojat ću izmjenjivati posjećivanje regija koje pokazuju najbolju praksu i onima koje je to najpotrebnije. I to ću uskladiti sa predstavnicima i glavne uprave regio. Dakle, ne želim u svojim e, posjetima e, pokazati samo volju da kažnjavam, nego želim e, posjećivati također i one regije koje to zaslužuju, koje koriste ta sredstva na najbolji mogući način. Kasnimo 25 minuta. Tako da ću moliti sve sljedećih deset govornika koji budu postavljali pitanja da se doista drže zadanog vremena, da budu što kraći i također imat ćete na raspolaganju po jednu minutu za odgovore. Sljedeća ima riječ gospođa Schmidt. Hvala. Imamo stalno zabrinutosti što se tiče birokratskih i administrativnih načina eh, odvijanja projekata koji su povezani sa našim fondovima. Eurobarometar pokazuje da je povjerenje europskih građana u Europsku uniju drastično opalo. 70% građana smatraju da europske institucije imaju pojem s korupcijom. Među ostalim imamo i statistike OLAF-a iz 2013. godine koje ukazuju na to da se povećavaju slučajevi vezanih uz prijevaru i krađu unutar europskih fondova. Budući smo već o tome raspravili, ja bih e, vas zamolila za vrlo konkretan odgovor. Kako će se točno odvijati vaša suradnja sa OLAF-om? Što se tiče planova Europska komisija o ustanovi eventualnog e, državnog odvjetništva Europske unije, kako na to gledate i kako gledate na inicijative koje, su, koje imamo vezane uz borbu protiv prijevara i krađe? Hvala. Uh, mulțumesc foarte mult. Eu cred că folosirea corectă a fondurilor europene este o chestiune care trebuie să aducă prestigiu. Hvala. Ja mislim da je korektno korištenje europskih financijskih sredstava nešto što bi trebalo doprinijeti renomeu Europske unije. Radi se jednostavno o tome da se ne možemo dopustiti iznevjeriti povjerenje građana. Vi ste to već rekli, zato što upravo imamo sada takve slučajeve. Moramo imati nultu toleranciju. Glavna uprava regiji već usko surađuje sa Olafom što se tiče prevencije i suzbijanja prijevara. I mi ćemo dakako proizvesti mjere kako bismo još i više poboljšali prevenciju. Imali smo neke slučajeve gdje smo vidjeli da postoje određene manjkavosti, određene nedostacije, ali nedostacije ne znače odmah i prijevara. Naravno, povjerenje europskih građana u Europsku uniju ne pokazuje se samo kroz regionalnu politiku. Radi se o tome isto tako da po mom mišljenju nismo još zapravo dobro objasnili što sve možemo postići sa regionalnom politikom. Zahvaljujući sredstava koje smo ustupili imamo tisuća poduzeća koji su mogli početi sa svojim radom zahvaljujući našim sredstvima. Imamo brojne radna mjesta koje smo stvorili. Mislim da moramo jače stati iza tih rezultata i to zastupati i da ćemo to činiti i u budućnosti. Hvala. Hvala vam, gospod gospodin Sosa Wagner. Muy, señora kandidata, muy resumidamente. Evo, imam jedno kratko pitanje, budući da nemamo previše vremena. Strukturni fondovi, općenito svi fondovi Europske unije, znače mnogo sredstava za zemlje članice i to je novčani priljev koji u krajnjoj liniji ide u korist građanima kako možemo objasniti e, građanima da je to oblik također stvaranja radnih mjesta i kako to možemo objasniti novinarima koji će onda pojasniti građanima da se na taj način potiče zapošljavanje. Čini se da to ostaje nedorečeno jer nitko ne spominje upravo europska sredstva i korištenje istih za e, stvaranje radnih mjesta. Zatim drugo, e, što mislite o neodgovarajućem e, tumačenju propisa od strane e, revizorskih tijela, zemalja članica i europskih institucija, jer tu postoji konfuzija. Osobe koje su zadužene za e, primjenu strukturnih fondova stalno na to ukazuju. Slažem se s vama, moramo poraditi na komunikaciji. Mm, postojeće odredbe nisu poznate svima. Postoje regije koje nisu upoznate sa mogućnostima pojednostavljenja postupka kada je riječ o apsorpciji europskih fondova, a osim toga ne uspijevamo uvijek iskomunicirati i koristi koje naša kohezijska politika donosi zemljama članicama. Nakon toga želim naglasiti da imamo doista opipljivih rezultata. U posljednjih sedam godina 590 tisuća novih radnih mjesta je stvoreno i 77 tisuća malih i srednjih poduzeća je započelo obavljati djelatno zahvaljujući našoj intervenciji. Željeznice e, su izgrađene na tisuće kilometara željezničkih pruga, više od 800 tisuća kilometara je e, rekonstruirano u zemljama članicama, obnovljeno. Također omogućen je pristup širokopojasnom internetu 5 milijuna državljana i također u 3,2 um, milijuna građana sada ima pristup pitkoj vodi, zahvaljujući izgradnji infrastrukture. Mi, e, kada posjećujemo zemlje članice, moramo na to ukazati ljudima, moramo im pokazati te brojke i e, omogućiti da uvide da smo mi prisutni i u svakom koraku, u svim aspektima njihovog života, da je sve to ostvareno zahvaljujući europskim sredstvima. 80% onoga što je učinjeno zahvaljujući tim programima je e, bilo financirano iz europskih fondova. To treba reći svima. Hvala. Gospodin Došenaru. Energetska učinkovitost je jedan, jedno od najvažnijih pitanja, također najvažnije rješenje za probleme energetske opskrbe i također za problem ovisnosti od vanjskih izvora, naročito u svjetlu odluka koje su donesene u vezi sa Rusijom. E, zato smo odlučili revidirati našu energetsku strategiju. E, s obzirom da e, kohezijski fondovi, također s obzirom na napore koje su učinile i E, regionalne komisije, dakle, kako bi se omogućio pristup e, sektoru obnovljivih izvora i e, energetske učinkovitosti. Dakle, s obzirom na sve to, koje prijedloge možemo iznijeti kako bi određene regije čak i one odakle ja dolazim, bi mogle koristiti te resurse i kako bi one mogle na pametan način koristiti iste resurse. I osim toga što namjeravaš učiniti kako bi e, kohezijski paket e, značajno pridonio e, sigurnosti energetske opskrbe. Hvala. Čestitam ovom odboru zato jer je odigrao važnu ulogu u povezivanju kohezijske politike i energetske politike. Fond za regionalni razvoj i kohezijski fond značajno pridonose rješavanju pitanja energetske učinkovitosti u Europskoj uniji i također pitanju e, opskrbe energijom. E, sada smo izdvojili za fond više od 38 milijardi za e, smanjenje emisija ugljika i također za e, druge projekte, za razvoj obnovljivih izvora energije i za e, obnovu znači nagrijanja u zgradama. Dakle, e, s obzirom na sadašnjo geostrateško stanje, trebamo ulagati više u sigurnost opskrbe i također u obnovljive izvore energije. Nedavni razvoj događaja su pokazali da je svakako neophodno omogućiti sigurnost energetske opskrbe na našem kontinentu. Gospodin Celer, izvolite. Hvala lijepa. Jedan od postignuća Europske unije je činjenica da za naše građane granice više nisu pipljive, da ih možemo prijeći, ali svugdje tamo gdje pogranična područja žele surađivati, vidimo da glavni gradovi ih u tome sprečavaju. Sad imamo za to stvoren pravni instrument Njega smo prošili u proteklom parlamentarnom sazivu. Imamo Europski saziv za prekograničnu suradnju. Hoćete li se zalagati za to da se taj instrument koristi u velikoj mjeri u okviru regionalnog razvoja i da tamo gdje države članice dalje sprečavaju prekograničnu suradnju, da ćete vi i e, vaša komisija vam, da ćete pomoći u tome da, da uklonite te prepreke. U susjednoj politici je to također jedan od važnih elemenata. Mm, kolega Han dobro poznaje tu temu, on će vam sigurno u tome pripomoći i u idućih e, dvije godine ćemo morati ponovno staviti borbu da kohezijska politika dobije budućnost. Početkom prošlog parlamentarnog saziva se činilo kao da se kohezijska politika želi zamijeniti mm, u korist sektoralnih politika. Hoćete li se u okviru srednjovične vize zalagati za to da se kohezijska politika nastavi i nakon 2020. godine? Hvala. Mulțumesc eu, vă mulțumesc foarte mult, așa Hvala. Hvala vam na vašim riječima. Granice postoje, mogu se preći, ali postoje još razlike u stupnju razvoja i ovi instrumenti za prekograničnu suradnju su u tom smislu važni i također dobro funkcioniraju. To smo vidjeli u više primjera. programi prekogranične suradnje su osmišljeni upravo kako bi se nadvladale još određene poteškoće koje su još postojale. I tu je učinjeno mnogo. Tu recimo mislim na granicu između Španjolske i Francuske gdje je izgrađena bolnica koja obuhvaća oba područja ili između Rumunjske i Mađarske postoji doista značajna prekogranična suradnja. Evo tu mislim na e, te mogućnosti koje su upravo nastale zahvaljujući primjeni ovih e, sredstava, odnosno programa prekogranične suradnje. Mislim da zemlje članice moraju dati odriješene ruke eh, regijama i lokalnim vlastima. Ne smiju se previše uplitati u način na koji regije razrađuju programe, zato jer su regije dobro upoznate sa tamošnjim problemima. Kada je riječ o političkoj budućnosti kohezije, Gospođo predsjedavajuće, dopustite mi da kažem da sam dobro upoznata sa napadima na kohezijsku politiku i sa činjenicom da se nastoji srezati sredstva. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da naglasim važnost e, nastavka kohezijske politike nakon 2020. zato jer ona pridonosi razvoju Unije i uklanja e, različitosti. Hvala. Iduće pitanje. Gospodin Rope. Hvala, gospođo povjerenice. Do određene mjere pitanja se ponavljaju. Mislim da se svi slažemo da je dobro upravljanje preduvjet za uspješnu provedbu raznih politika. To pokazuje i praksa. Možemo ostvariti najbolje rezultate jedino kada uključimo i regionalne vlasti u sklapanje raznih partnerstava. Mene zanima kako namjeravate poboljšati upravljanje na regionalnoj razini i koje ćete mjere poduzeti kako biste postigli praktičnu decentralizaciju u zemljama članicama. Možete li nam dati primjere konkretnih mjera koje namjeravate poduzeti? Dobro upravljanje je od ključne važnosti, ali je također važan i administrativni kapacitet za odgovarajuće upravljanje europskim sredstvima. Lokalne vlasti moraju u tome sudjelovati jer je to preduvjet sine neko anon za odgovarajuće korištenje fondova. Način na koji se sklapaju partnerstva je važan također i u tom smislu postoje određene studije. Zemlje članice o tome trebaju voditi računa. Istina je da postoje raznorazni slučajevi. Imamo zemlje koje su u potpunosti decentralizirane, a druge zemlje koje e, su centraliziranije u daleko većem stupnju, no mjere koje će se primijeniti na e, svaku zemlju o kojima ćemo raspravljati sa dotičnim zemljama bit će različite zato jer su zemlje različite i imaju različite kapacitete. Sljedeće pitanje gospodin Nicholson. Hvala. Evo da razmotrimo neka praktična stajališta. Na terenu mnogi ljudi su mi izrazili zabrinutost u vezi sa provedbom e, projekata na terenu u kojima su sudjelovali zabrinutost u vezi sa njihovim, e, njihovom učinkovitosti. E, došlo je do mm, iskorištavanja sručnosti i zamaha početno zamahatih projekata. Bitno je da se ostvarena postignuća ne izgube nakon prestanka programa i mene zanima e, koje promjene se e, predlažu u tom smislu kako ćete osigurati da e, taj prijelaz u prijenosu ovlasti bude što glađi kako biste što prije mogli koristiti ta sredstva u korist zajednica i također da se nadograđuju već ostvarena postignuća. Da, mm, imamo novi ustroj, novu strukturu Europske komisije. Mm, to je proizišlo iz prijedloga gospodina Junkera i ja namjeravam e, usko surađivati sa svima onima koji su uključeni u upravljanje regionalnim fondovima. Imamo nadležnost za kohezijske fondove, za fondove regionalnog razvoja i u tom smislu moramo surađivati sa potpredsjednikom Kantajnenom kako bismo ostvarili što bolje rezultate. To ćemo i učiniti. No u svakom slučaju treba započeti sa provedbom operativnih programa u novom programskom razdoblju 2014-2020. Ja želim da se zbilja krene sa provedbom tih programa. Naravno, treba vidjeti kako ćemo uspješno zaključiti prethodno programsko razdoblje 2007-2013 i nadam se da, će nam, da ćete nam u tom smislu pomoći, naročito kada je riječ o planiranju novog programskog razdoblja. Hvala. Sljedeće pitanje E, upućuje gospodin Abaunz. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, ovdje sam. Gospođa Kretu, dobrodošla, evo ovdje. Želim vam pitati nešto o, vas pitati nešto o prekograničnoj suradnji. Tu se radi o pojačavanju te suradnje, a u šestom izvješću o koheziji se to također spominje. Htio bih e, spomenuti pitanje pokrene Baskije. Tu se radi o regiji gdje se ne radi samo o razlikama unutar država članica, nego i prepreka koje postoje između država članica. Tu postoje određene operativne aktivnosti, napori koje ste vi naveli, dakle da će se jače surađivati, a kao i u Irskoj kod nas postoje razni programi gdje Europska komisija vrši vrlo važnu ulogu pa i u smislu kontrole. Vi ste to prije nekog vremena naglasili, spomenuli ste Cipar, spomenuli ste Sjevernu Irsku, ali radi se isto tako i o Baski i tu se isto tako radi o tome da se trebaju provesti slične programe, tu postoji za to potreba i htio bih čuti više o tome što ćete napraviti kako biste ovdje još više potaknuli prekograničnu suradnju, kako biste ju dobro izgradili i kakve su vaše ideje s tim u vezi. Hvala, da. Možete biti sigurni da će mi biti vrlo drago otići isto tako i u Baskiju i pogledati na licu mjesta koji su problemi tamo. Naravno, s druge strane je potpuno jasno da imamo činjenicu da to treba raspraviti sa španjolskom vlašću, sa regionalnom vlašću Dakle, na razini vlade je potrebno aktivirati se, ali isto tako i na svim razinama. Naravno da imamo tu različite situacije, različite napetosti i eto, kao što sam rekla, postoje određene rane koje su ostale iz naše povijesti i mislim da putem regionalne politike možemo pružiti jedno, jedno ublažavajuće sredstvo da svi oni koji su i sudjelovali u sukobima tijekom niz desetljeća, da mogu sada raditi zajedno oko istog stola kako bi napravili nešto za gospodarski rast i napredak u toj regiji. Mislim da je to najbolji način na koji možemo svladati te, te rane, ublažiti ih, rane koje je ostavila povijest. Dakle, radi se o prekograničnoj suradnji, tu se u potpunosti slažem s vama. To je nešto čemu trebamo posvetiti još i više pažnje. Sa svake strane granice se može dosta toga postići, a mislim da sam vam navela i nekoliko pitanja. Hvala. Gospodin Eterić. Hvala lijepa. Bit ću od pomoći, to inače nije običajno, i postavit ću jedno pitanje koje možete brzo odgovoriti, jer znam da ćete reći da obećavam na kraju. Jedan dio Ujedinog kraljevstva West Midlands prema BBC-u ima više siromaštva nego ostatak e, Ujedinog kraljevstva. 21% tamošnog stanovništva zarađuje manje e, od 22 e, funti tjedno. I kako možete objasniti mojim biračima da ćete potrošiti cijene poreznih obveznika da ćete na primjer potrošiti 411 eura na neki fitness centar za odrasle u Mađarskoj. To bi platilo do 12 e, zdravstvenog osoblja u nekoj bolnici u Dublinu. Ako to ne možete obećati, onda možda biste barem mogli obećati da ćete prestati trošiti naš novac na ono što bi se u Vesmidu zvalo na engleskom Jumpy Schemes. Da, naravno da osjećam odgovornost da se financijska sredstva učinkovito troše, sredstva koja proizlaze od poreznih obveznika i već sam rekla da oni koji najviše dobivaju, da su oni ti koji se moraju najviše aktivirati. Tako da mislim da je vaša regija bila žrtva deindustrializacije i vi ste tu zaprimili isto tako europska sredstva. I u vašem, vašoj izbornoj jedinici možete prenijeti vašim biračima da su i oni bili dio korisnika tih programa. Na primjer, kada se događa preseljavanje zbog deindustrializacije unutar gradova, to je jedna od rijetkih regija jednog kraljevstva koja pripada u najsiromašnije regije Europske unije. Doista, tome tako. I s te strane gledano, mislim da sada, kada bacimo pogled na novu uredbu koju ste izradili, da tu imamo vrlo precizne kriterije koji su ugrađeni, vrlo precizni propisi o, tome kamo može otići novac i to je upravo nešto što treba spriječiti trošenje novaca. Vi ste spomenuli primjere, eto dakle, što se tiče fitness centra, terena za golf. Za to se trošio novac u područjima gdje nema niti javnih WC-a, gdje su potrebna radna mjesta i gdje se ne možemo, gdje se ne možemo dozvoliti takav luksuz. Naravno, svi želimo moći ići u fitness centre, ali ne možemo si dopustiti luksuz da se to financira europskim sredstvima, jer su druge stvari puno hitno potrebnije. Imamo milijune nezaposlenih osoba kojima je potreban taj novac i s tim u vezi bit će mi veliko zadovoljstvo doći k vama. Pomoći ću pri razgradnji tih predrasuda koje nažalost postoje u mnogim dijelovima Ujedinog kraljevstva što se tiče korištenja javnih, javnih sredstava. Mi trošimo za građane, za potrebe tih građana, pa i u tim e, regijama u Ujedinom kraljevstvu. Hvala vam. Hvala vam. Sljedeće pitanje će postaviti gospodin Auštevičius. Hvala vam gospođo predsjednice, gospođo kandidatkinje za povjerenicu. Sada nakon gospodarske krize i dalje smo suočeni sa ostatkom e, socijalnih posljedica. Jedan od gubitaka su tu mala i srednja poduzeća, budući da su oni, ona izuzeta iz e, mogućnosti, kreditiranja i tržišta. U strategiji Europa 2020 imamo predviđena veća sredstva koja dolaze iz područja istraživanja i razvoja, ali mislim da ćemo više govoriti o stopi apsorpcije nego o ulaganjima. Koje mjere mislite poduzeti kako bi doista ograničili takozvane sposobnosti apsorpcije u onom lošem smislu te riječi kako biste potaknuli male i srednja poduzeća više na ulaganja. I moje drugo pitanje, kakve biste nove financijske instrumente preporučili za mala i srednja poduzeća kako bi ona dobila razumni pristup e, europskim financijskim sredstvima? Hvala. Molim mikrofon, hvala dakle mala i srednja poduzeća. Ona stvaraju radna mjesta, potiču gospodarski rast. Kao što znate, u višegodišnjem financijskom okviru 2007. do 2013. godine Odvojili smo 70 milijardi eura za podršku malim i srednjim poduzećima. Sada u novom višegodišnjem financijskom okviru imamo dostučena sredstva za male i srednje poduzeća, dakle 140 milijardi eura. Taj iznos će se koristiti naravno ako postoje odgovarajući operativni programi koji to mogu apsorbirati. Oni to, ta sredstva su označena za mala i srednja poduzeća. Nadam se da nećemo imati ponovnu situaciju kao u prošlosti da nemamo dovoljna, dovoljno inteligentne operativne programe s kojima se ta sredstva mogu povući. Poboljšanje stope apsorpcije je odlučujuće važnosti, a države članice treba ohrabriti da u tom smislu mnogo više surađuju sa malim i srednjim poduzećima kako bi našli načine na koji zatim i privatni sektor može sudjelovati u sufinanciranju projekata Europske unije i na taj način se može još više potaknuti takve projekte. Hvala, hvala vam lijepa. Predajem riječ gospodinu Geriku. Hvala vam, gospođo predsjednice. Gospođo kandidatkinje, rekli ste da nemamo dovoljno eh, administrativnih kapaciteta. Regionalna politika je u posljednjih nekoliko godina postala sve više eh, birokratizirana. Imamo sve više kriterija koje se treba ispuniti. Što ćete učiniti kako bi se smanjilo birokratsko opterećenje u regionalnoj politici i kako bi se projekti osmislili na jednostavniji način? Uspjesi nisu uvijek poznati u svim regijama. Europska komisija, države članice i regije Europske unije moraju izvršiti veću razmjenu iskustava. Što ćete napraviti kao povjerenica kako biste potaknuli takvu razmjenu iskustava? I zatim još jedno specifičnije pitanje. Ako Europska unija ne bude mogla financirati projekt povezivanja Dubrovnika i Južne Dalmacije, koje su vaša razmišljena što se tiče rješavanja e, poteškoće između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ako Hrvatska pristupi šengenskom području. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da se birokracija jako smanjila zahvaljujući ovim uredbama koje je Europski parlament usvojio i ne smatram da samo Europska komisija treba pojednostaviti propise. Već sam rekla, postoje države članice gdje se za pristup e, europskim financijskim sredstvima treba skupiti više od 40 potpisa. I eto, kao što sam rekla, to nije nešto što zahtjeva Europska unija, to visi o pojedinoj državi članici, dakle kako će ona definirati svoje propise, ali uvijek treba stvoriti ravnotežu između pojednostavljenja i kontrole. to se treba sve održavati na redovan i pravilan način. Imamo sada mnogo pitanja koji se dotočuju na dva proturečna aspekta. Dakle, s jedne strane imamo pojednostavljenje, a s druge strane su mnogi upravo rekli da treba ojačati, postrožiti pravila kako se financijska sredstva ne bi trošila uzalud. Ja naravno svačam oba stajališta i s jedne strane moramo pojednostaviti pristup financijskim sredstvima, ali s druge strane moramo biti vrlo strogi kada se radi o tome kako se ona troše. Razmjena iskustva je tu vrlo važna. Naravno, uvjerena sam da, da još ne znaju sve regije koje su im mogućnosti na raspolaganju kada se radi o europskoj politici. Ja mislim da ne znaju niti sve države članice da imaju mogućnost e, izvršiti razmjenu iskustva, na primjer kako se može koristiti pametne specijalizacije Gospodin Van Nistelrooy se isto tako zauzao za taj koncept. Zatim se je to pročulo, zatim je svaka regija naša informacija kako može imati visoko kvalitetnu tehnologiju. I mislim da regije mogu stvoriti radna mjesta, da mogu povući pri, privatni sektor, dakle, na primjer, Grčka sa svojim feta sirom mislim ne može svaka regija postati silikonska nizina, ali svaka regija ima svoje dute I tu treba raspravljati i sa regionalnim vlastima i sa najsiromašnijim regijama. Imamo sveučilišta, obrazovni sustav. Moguće je sastati se i zatim vidjeti gdje su plusevi određenih regija. Dakle, u Mađarskoj će to biti možda određena vrsta rakije, kao i u Rumunskoj, sir, feta u Grčkoj i tako dalje. To se ne mora uvijek odvijati preko istraživačkih i znanstvenih ustanova, ali mislim da države članice treba informirati kako bi one znale koje su im sve mogućnosti na raspolaganju. U Sevilji postoji platforma i svaka država članica može dobiti od njih informacije o načinu kako mogu dobiti pristup financijskim sredstvima Europske unije, već prema potrebi i prema vještinama i karakteristikama određene regije. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Vana. Hvala. Moje zadnje pitanje tiče se klimatskih promjena i ekoloških promjena u poljoprivredi. To su teme koje su do sada bile još teme drugog stupnja. Europska komisija je tek u srpnju izdala jedno priopćenje o zelenom gospodarstvu i o visokom potencijalu koje ono pruža prije svega za održivo gospodaranje, za gospodarski rast, za stvaranje novih zelenih radnih mjesta. A strukturni fondovi isto tako tu nisu fondovi drugog reda, baš naprotiv, oni trebaju isto tako doprinijeti toj preinaki europske poljoprivrede. I ako Europska unija želi biti sposobna za djelovanje, onda ta preinaka mora e, biti izvršena brže nego do sada. Dakle, moje pitanje, koje ćete konkretne mjere poduzeti kako biste zeleno gospodarstvo ojačali unutar e, kohezijske politike? Hvala. Hvala vam lijepa. Da, doista. Novo programsko razdoblje 2014. do 2020. sadrži i tu ekološku dimenziju koja je jako važna. A već sam rekao, rekla 38 milijardi eura već odvajamo za energetsku učinkovitost, a zatim imamo i neke programe koje sadrže i uvjete vezanih uz ozelenjivanje ti uvjeti su pristigli iz kluba zastupnika zelenih i stoga sam i računala na vaše pitanje, znam da vam je to važno, a to se doista i tiče naše svakodnevice, dakle načina na koji živimo, načina na koji možemo poboljšati našu okolinu, okolinu koju ostavljamo našoj djeci. Tu se radi o radnim mjestima i mnogo smo već govorili što sve treba poduzeti kako bi se stvorila ta nova radna mjesta, kako bi se uvelo pojednostavljenja, smanjilo, povećalo konkurentnost i tako dalje. Ali dakle, mi ćemo tu ekološku dimenziju koja je izuzetno važna uvijek imati na umu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Htjela bih zahvaliti zastupnicima na njenim pitanjima i kandidatkinji za povjerenicu na njenim odgovorima. Ovo je bilo dugo napuno jutro, ali isto tako je vrlo zanimljivo jutro i hvala vam svima na doprinosima. Prije nego što predam riječ e, gospođi Kandarkin za povjednicu za njene završne izjave, pozivam gospodina Mišel Dobruna, predsjednika odbora regija, da održi trominutno izlaganje kao što je to dobra praksa u našem odboru. Izvolite. Hvala, hvala predsjednice. Zahvaljujem također zastupnicima iz odbora za regionalnu politiku što su mi omogućili da vam se danas obratim. Za odbor regija kohezijska politika je od ključnog značaja. Kao što znate, lokalne vlasti koje predstavljamo korisnici su i upravljaju oko 70% sredstava iz fondova. Odbor regija ima sve veću ulogu posrednika između europskih vlasti te područnih vlasti i tijela lokalne samouprave koje predstavljamo. Htio bih naglasiti nekoliko važnih aspekata za naš odbor. Šesto izvješće o teritorijalnoj kohezijskoj politici govori o novoj politici u revidiranoj strategiji Europa 2020. Mi tražimo bijelu knjigu o kohezijskoj politici što bi omogućilo da se postignu napreci na području kohezijske politike nakon 2020. Zatim tu smo spomenuli problem gradova čini se potrebnim da imamo bijelu knjigu za integrirano upravljanje gradovima što bi trebalo omogućiti da se urbana dimenzija ugradi u sve europske politike. Što se tiče razdoblja 2014. do 2020. strukturni fondovi 350 milijardi eura je njihov iznos i to će spadati u djelokrug vašeg budućeg rada. Dakle, na temelju i nastavno na rad povjerenika Hana, odbor regija se spreman priključiti konkretnom planu komisije. Koji bi bio vaš prijedlog kako bi se podržala veća stopa apsorpcije sredstava od strane lokalnih i područnih vlasti? Mogli bismo se pozabaviti tim problemom na e, sastanku povjerenstva Koter zajedno sa Europskim parlamentom sljedeći tjedan. Tajništvo našega odbora je u rezoluciji zatražilo da se udio lokalnih i regionalnih vlasti u e, sufinanciranju strukturnih fondova uzme u obzir. Moramo iskoristiti fleksibilnost iz pakta o stabilnosti kako bi se riješio taj problem. Naime, to priječi gospodarski rast i zapošljavanje, posebno u onim regijama koje najviše zaostaju u razvoju. Spremni smo definirati i zajedno s komisijom i Europskim parlamentom uspostaviti jednu strategiju decentralizirane komunikacije Europske unije, odnosno jednu informativnu strategiju kako bi se građanima objasnilo koja je dodana vrijednost Europske unije. Čisto informativno otvoreni dani koje organiziramo zajedno sa odborom za regionalni razvoj izvrsna su prigoda za takvo što. Zaključit ću. Što se tiče susjednih zemalja koje smo ovdje spomenuli, Odbor regija održava kontakte s istočnim regijama, dakle na istoku i na jugu sredozemlja kako bi im se pomoglo u decentralizaciji i kako bi se osnažile veze sa područnim i lokalnim vlastima, a u službi gospodarskog rasta i zapošljavanja. Gospođo Kretu, pozdravljam vašu volju da postanete veleposlanicom gradova i regija u komisiji. Vaš angažman će služiti kohezijskoj politici koja daje veliku vrijednost europskoj politici. Ako se potvrdi vaše imenovanje, moći ćete računati na odbor regija u politici koju ćete voditi, naravno uz primjenu načela višerazinskog upravljanja, načela koje nam je svima dragocjeno. Hvala. Hvala gospodine Lebrun. Sada pozivam gospođu Kretu, kandidatkinju za povjerenicu, da da završnu izjavu ne dužu od pet minuta. Hvala. Ja ću govoriti nešto kraće jer sam svjesna činjenice da sam predugo odgovarala. U ovom završnom dijelu nešto ću reći o kohezijskoj politici. Naime, već tri sata govorimo o tome Rasprava je bila iznimno zanimljiva. E, I sada bih vam htjela iznijeti neka svoja zapažanja. Ovo mi je bio vrlo emotivan trenutak. Ja sam ovdje već osam godina. Došla sam ovdje kao promatračica godinu dana prije stupanja moje zemlje u članstvo. Sjećam se kao da je to bilo juče, sjećam se prvi dan kada sam došla u ovaj dom i kako sam se osjećala kada sam postala zastupnicom Europskog parlamenta. Bilo bi mi danas mnogo teže odgovarati na vaša pitanja da nisam stekla toliko iskustva tijekom eh, tih godina dok sam obnašala dužnost zastupnice u Europskom parlamentu. Neki od vas me već poznaju. Ja sam ona ista i htjela bih imati isti odnos kakav smo imali. A što se tiče ovog odbora, znam eh, koliko iskustva imate, rado ću čuti vaše mišljenje, razmijeniti ideje i želim da donosimo odluke zajedno. Ovo je najvažnije područje i smatram da je iznimno bitno da surađujemo u interesu građana i čitave Europske unije. Mogu vam e, pružiti jamstva da ukoliko postanem povjerenica, da ću se zalagati za iste vrijednosti za koje smo se borili ovdje u Europskom parlamentu, zalagat ću se za europske vrijednosti, jednakost, postupanja i dostojanstvo svih država članica. Zahvaljujem svima i uvijek ću se rado odazvati na vaš poziv. Naravno, nakon što donesete odluku o mojoj budućnosti, o mojoj sudbini. Hvala. Thank you. Thank you, Mrs. Hvala vam, hvala vam gospođo Krecu, hvala vam svim zastupnicima. Prije nego što zaključim sastanak, moram vam reći da ćemo imati sastanak za procjenu sa koordinatorima koju ćemo držati danas zatvoreno za javnost i to od 13 sati do 14 sati u sobi PHS B4 001. Ovime zaključujem sastanak.